Mes chers collègues, bonjour. Dragi kolege. Session. Bonjour, monsieur Wim van de Kamp. Bonjour, les inter... Započet ćemo sa današnjim sastankom. Želim svima dobar dan. Danas ćemo raditi do 19 sati. Prijedlog nacrta dnevnog reda se može osvojiti ako nema prigovora a zapisnik od 19. i 20. lipnja također možemo usvojiti ako nema prigovora. Nema. Onda započinjemo sa prvom točkom dnevnog reda, dakle radi se o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2018. Svi dijelovi. Sada bih kao prvo dala riječ našem izvjestitelju. Je li on ovdje? Da, gospodin Tošanovski, ovdje nisam vas vidjela. A isto tako dajem riječ izvoziteljima u sjeni i svim drugim zastupnicima koji žele uzeti riječ. A nakon toga ćemo čuti odgovor Europske komisije. I želim vas podsjetiti na rok za podnošenje amandmana koji je 18. lipanj u 12 sati popodne. Osim toga želim vas upozoriti i na to da imamo dvije vrste amandmane koje je potrebno razmotriti. To su amandmani vezani uz mišljenje i amandmani vezano uz proračun. Dakle, radi se o pilot projektima i pripremnim mjerama. Njih treba poslati tajništvu na način da ispunite odgovarajuće formulare. I 31. kolovoza ćemo odlučivati, odnosno glasovati o tim amandmanima. A sada dajem riječ gospodinu izvjestitelju. Izvolite. Děkuji paní předsedající za udělení slova. E, v rámci přípravy stanoviska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 ovo je naš zadnji sastanak odbora. Vi svačate. Jesu li smo prijatelji ovdje s nama? Da, možemo imati prijevod. Alors faites-moi euh, Mahnite mi iz kabina, da, evo ga, svi su podigli palac. Možemo li sada krenuti? Idemo iz početka. Takže zkusím třetí, jestli fungujem Evo, treća sreća, nadam se. Kada sam pripremao nacrt mišljenja, onda sam također pokušao uzeti u obzir e, prethodnu raspravu. koju smo imali sa gospodinom Muresanom iz odbora za proračune. i također smo pokušali uzeti u obzir i doprinose kolega iz odbora. Ja sam se sotočio na sljedeća glavna područja. Kao prvo, instrument za povezivanje Europe. To je jedan od ključnih programa kada se radi o financiranju zajedničkih programa na području prometnog sektora i zbog toga E, bismo se trebali pobrinuti da imamo tu dosta financijska sredstva kako ne bismo se ponovno našli u onoj situaciji kao sa kao sa linijama EFSU-a koje su prenesene. Zatim, treba isto tako za neke vrste projekata snažna podrška, pogotovo za one projekte gdje neće biti privatnog ulaganja trebamo opet ono pozivati na to da trebamo imati različite vrste financiranja, poput EFSU-a, instrumenta za povezanje Europe, ali ne bismo trebali zaboraviti na vrlo važan doprinos privatnog sektora, posebice na području sektora prometa, gdje je to jedan velik dio sveukupnih ulaganja. Zatim, moja treća točka je da imamo i podršku za e, interkonektivnost kao prioritet, dakle izmeđačih dijelova Europe. Tu mislimo da e, transnacionalne mreže visoke brzine mogu, doniti veliku dodatnu vrijednost. Kao četvrto, ja sam potpuno uvjeren u to da je europski navigacijski sustav, e, dakle sustavi Galileo i EGNOS vrlo važni, budući da su oni isto tako važni i za sigurnost. I zbog toga sam bio iznađen, kao i vjerojatno i većina od vas, da se u proračunu namjeravaju tu uvesti rezovi naspram prošle godine i to će iznositi e, dakle, od 9,6%. Koliko razumijem, u pojedinačnim godinama unutar financijske perspektive su se razlikovale iz različitih razloga vezano uz stadij razvoja projekta i projekata, ali mislim da bismo trebali biti dosljedni kada se u financiranju tih projekata zato što ti projekti imaju e, dokazanu e, europsku dodatnu vrijednost, posebice u ovom ključnom razdoblju kada se projekti evo sada posebno pokreću i kada moramo naglasiti koliko je važno da imamo mm, dostatna financijska sredstva, pa i što se tiče agencija. O tome smo već govorili prošli put, dakle kada se radi o i o Isto tako imao sam prilike pogledati prijedlog komisije vezano uz pilot projekte. I uvjeren sam u to da ćemo imati nekoliko uspješnih projekata u budućnosti. Hvala vam na pažnji i veselim se surađivati s vama u okviru pripreme našeg prijedloga, kao što sam već rekao na zadnjem sastanku. Još jednom hvala. Hvala vam, gospodine izvjestitelju. Sada ću dati riječ pojedinačnim izvjesnim u sjeni. Gospodine Majnesku, izvolite, imate riječ. pentru... Puno hvala i zahvaljujem se gospodinu Tošinovskom na doprinosu. On se osvrnuo na mnoge važne aspekte koji su ovdje u ovom odboru vrlo važni i moramo ih poduprijeti. No želim dodati još nekoliko stvari. Što se tiče mreže TNT, ja smatram da bismo trebali pozvati Europsku komisiju da sada one planove koje dolaze od država članica koordinira, da ih uskladi kako bi novci iz kohezijskih fondova e, bili bolje upravljani u području transportne politike, ali i u pojedinačnim državama članicama. Dakle, moramo vidjeti da li planovi jedne države članice su uskladivi sa planovima drugih članica, da li se isto tako mogu skladiti sa projektima drugih država, jer tome nije uvijek tako, prije svega u području željezničkih pruga, a novci iz kohezijskih fondova, ta sredstva bi trebalo uložiti u kratke e, pruge. Zatim toga potrebno je pružiti potporu e, Galileu, iz toga bi također i trebalo podobriti agenciju u Pragu Galileo projekti bi sada, njih bi sada trebalo nadopuniti i agencija u Pragu treba financijsku pomoć. Zatim EGNOS, njega bi također svugdje u Europskoj uniji trebalo moći koristiti. Zato su nam potrebni fondovi, također i za stanice na sjeveru Afrike i u Ukrajini. Na taj način ćemo cijeli teritorij Europske unije moći pokriti. Europska komisija nadalje mora priopćiti koje fondove države članice mogu koristiti za Dunavsku strategiju, odnosno koje fondove stavljaju na raspolaganje, jer e, Dunav mora biti prohodan duž cijele trase, duž cijeleg toka rijeke. Osim toga moramo se pobrinuti i za CEF, za instrument za povezivanje Europe, kako bi i taj projekt imao potrebna sredstva kako bi svi projekti koji su financirani kroz EFSU i sva sredstva bila na raspolaganju kada govorimo o CEF-u. Puno hvala. Hvala vam gospodine Ima gospodin Ertug. Hvala vam. Kao prvo moram ispričati našu izvjestiteljicu Sjeni, gospođu Grapini. I eto ja sam onaj koji će pokušati objasniti naše stajalište kao socijaldemokrati. Kao prvo želimo zahvaliti izvjestitelju na njegovom radu, na nacrtu mišljenja što se tiče općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018. i u ime našeg kluba zastupnika želimo naglasiti čitanje iz prioriteta koje ćemo također obuhvatiti amandmanima. Dakle, kao prvo se slažemo sa činjenicom da moramo naglasiti da proračun koji je e, odvojen za turizam i promet da treba biti u skladu sa našim prioritetom za stvaranje gospodarskog rasta radnih mjesta Isto tako je važno potaknuti Europsku komisiju da daje prioritet e, financiranju e, prijevoza putnika različitim prevoznim sredstvima, a kada se e, radi o malim i srednjim poduzećima, njima je teško prilagoditi se digitalnoj transformaciji i stoga je važno e, ih podržati u tome. Osim toga, projekti koji se tiču automatizirane vožne, njih također treba potaknuti. Kada se radi o prometnoj infrastrukturi, uključujući i prekograničnoj prometnoj infrastrukturi, onda kažemo da je to doista ključan prioritet za slobodu kretanja eh, roba, ljudi, eh, na, čemu se temelji jedinstveno tržište i stoga je važno dati financijska sredstva kako bi se zadržala infrastruktura, kako bi ona bila u skladu sa određenim kriterijima, kako bi imali dostatnu zaštitu podataka i sigurnost e, e, putnika. Zbog toga tražimo da e, pilot projekti i pripremne aktivnosti budu usmjereni za to da se podupre lokalni turizam i ljudsko ponašanje u okviru autonomne vožnje. Još jednom Zahvaljujemo desu. nadamo se da ćemo imati dobru suradnju na ovome. Hvala vam, e, gospodine Celička, izvolite. Uh, uh, Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo. Dobar dan, kao prvo. Moram već sada na početku reći da ne samo da zahvaljujem izvjestitelju, već i da bih e, se mogao u potpunosti složiti sa čitavim nacrtom. Ja smatram da je e, on uravnotežen, ali isto tako da dobro uzima u obzir i to da je 2017. godina zapravo zadnja čitava kalendarska godina u okviru našeg saziva. I stoga je još i važnije usredotočiti se na one proračunske linije gdje možemo imati dodatnu vrijednost u smislu europske razine i mislim da izvjestitelj to uspješno i postiže. Isto tako pozdravljam to da imamo stabilnu brojku što se tiče instrumenta za povezivanje Europe, ali imamo i povećanje proračuna za EAZu, za Cezar, za, prijelaz na željeznicu i naravno želimo imati transportne sustave koje će glatko funkcionirati i sve to je vrlo pozitivno. Mislim da su kolege također ispomenuli već i Galileo i ne želim se ponavljati, ali mislim da nam je to isto tako važno u smislu dosljednosti i u smislu prioritizacije. I stoga bih, gospođo predsjedateljice, samo se ograničio u mom izlaganju jedno pitanje. Tu bih zatražio odgovor komisije na to. Naime, zanima me zašto u prijedlogu za proračun, za Europsku željezničku agenciju imamo smanjenje proračuna. Kako to održava potrebe koje imamo i kako se to slaže s time da imamo četvrti željeznički paket e, koji je sada e, u tijeku. Tu ću se zaustaviti i žao mi je što neću moći e, saslušati odgovor, ali moj kolega će to učiniti zato što sam sada izvjestitelj i jednog dosijeja u kojem će se praviti u ITA i stoga molim vas prihvatite moje isprike. Merci beaucoup, monsieur Telinska. Hvala vam lijepo, gospodine Telička. Gospodine Kramer, izvolite. Iznimno sada prihvaćam što odlazate i nećete pričekati na odgovor samo ovaj puta. Također se zahvaljujem gospodinu izvjestitelju što je umjesto Basa Eichhauta sve iznio i e, također me zamolio da se zahvalim za suradnju. Imamo tri komentara. Kao prvo, prekogranična dio koji se odnosi na prekograničnu suradnju. To smo već dugo tražili i sada imamo 110 milijuna na raspolaganju kada se radi o prekograničnoj suradnju kada se radi o obnovi. Mislim da bi to trebao biti naglasak. To je europska dodana vrijednost, jer države članice često koriste europska sredstva za nacionalne projekte, a ne za europske projekte. Zatim drugi komentar se odnosi na dodatke. Kada je riječ o noćnim vlakovima, zato što su povećane cijene i to se više ne isplati, zato se te noćne trase ukidaju. Ako bismo to učinili u zračnom prometu, onda bismo u Europi morali zatvoriti 50% zračnih luka, jer bi skoro 50% zračnih luka poslovalo s minusom. Dakle, trebalo bi primjenjivati jednako pravo na sve ili kada je riječ o regionalnim zračnim lukama, komisija je rekla da oni smiju poslovati s minusom 10 godina, ali kada uđu u 11. godinu onda se oni zatvaraju. Stoga molim da imamo istu regulativu i za noćne vlakove. A treći komentar se naravno odnosi na borbu protiv klimatskih promjena. Naravno da transport ovdje igra ključnu ulogu zato što je to jedini sektor gdje se od 1990 nisu smanjile emisije, već su porasle za 22% i mi ćemo još izraditi amandmane koji će ići u tom smjeru. Mi se svi slažemo oko toga, ali mislim da možemo još izraditi, poraditi na nekim detaljima. Puno hvala u ime Vasa Eichhauta. Hvala vam lijepo gospodine kamere. Gospodine Konečna, ispričavam se, vi ste trebali biti prije, evo, ispričavam se, evo sada vam predajem odmah riječ. Pani Puno hvala Hvala. vam dame i gospodo. Ja bih isto tako zahvalio gospodinu Tušanovski na ovom vrlo dobrom nacetu mišljenja što se tiče općeg proračuna Europske unije za 2018. godinu. Mi već sada razmatramo amandmane na to mišljenje, ali prije svega bih eh, se htjela osvrnuti na neke vrlo temeljne stvari. Vrlo mi je drago što kritiziramo smanjenje proračuna za TNT, a isto tako je instrument za povezivanje Europe vrlo važan instrument kada se radi o e, optimalizaciji čitave mreže u Europskoj unutar koje onda treba e, održavati i poboljšati postojeću infrastrukturu. Isto tako je važno poboljšati sve prekogranične dijelove infrastrukture jer se tako povezuje cijela Europa. Isto tako bih eh, htjela vidjeti da više pažnje usmjeravamo na Galileo i Egnus što se tiče sigurnosti u zraku, na moru, eh, na cestama eh, i na, željezničkim prugama. Zajedno sa gospodinom Tošenovskim mi smo uvjereni u to da je važno dobro financirati te programe, a smanjenje od 7,6 postoje nešto e, zbog što nam se ne sviđa i tu mislim da trebamo još uvesti neka poboljšanja. Ova nova inicijativa prijelaza na željeznicu ne bi trebala ugroziti neke proračunske linije koje su vrlo važne za sigurnost i za daljnji razvoj sigurnog prometa u Europi. Sigurna sam da bi mladi ljudi htjeli prvo putovati u Europi, ali ne žele postati žrtva eh, nepovoljnih ugovora. I stoga pučani ne bi trebali pokušavati poklanjati eh, nešto što nema nikakvog prava utjecaja, a bit će eh, loše po pitanju rasta i radnih mjesta. Zahvaljujem gospodinu Tošanovskijem i nadam se da će e, odbor TRAN podržati većinu njegovih prijedloga i da ćemo tako pokazati da raspravimo o pravim stvarima. Hvala vam gospodine Konečna. Prije nego što predajem riječ gospodinu Rikeju, imam eh, zadovoljstvo da u našem odboru srdačno pozdravim eh, skupinu od 17 studenta koji su kod nas posjetitelji i koje je pozvao gospodin Mihael Galer. I eh, želim vam srdačnu dobrodošlicu, dragi studenti. Vi ste E, ovdje svakako dobrodošli u našem odboru za promet i molim vas e, zabilježite si ovo jer mi ovdje govorimo o vašoj budućnosti i hvala vam što ste ovdje s nama i e, svakako ste dobrodošli. Alors, on Sada ćemo nastaviti s jednim važnim članom u odboru, to je gospodin Rike. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem gospodinu Zvestinu na njegovom izvješću. kojim se općenito slažem što se tiče glavnih crta i mislim da je on dobro naglasio e, one glavne stvari što se tiče ulaganja i te e, teže koju trebamo stvariti između financijskih sredstva, financijskih instrumenta i regionalne politike. Mislim da su svi tu govorili svog kuta gledišta, ali ja bih htio posjetiti na sljedeće. Dakle, tu se radi o, e, o izvješću iz odbora za proračune i mi tu iznamo samo mišljenje. Zbog toga bih ja htio isto tako reći nekoliko specifičnih stvari. Kao prvo, svi su rekli nešto što ja u načelu dijelim, a to su one primjeri vezano uz eh, svemirsku strategiju, Galileo Ignos, ali to zapravo nije u proračunskoj nadležnosti našeg odbora. I stoga trebamo vidjeti hoćemo li doista govoriti o svim proračunskim temama ili ćemo se samo uzdoći na ono što se tiče prometa. Ja se naravno slažem s tim mišljenjem da je svemirska politika i satelitska politika mm, to nešto od velikog interesa, ali to ne spada u nadležnost našeg odbora. Druga primjedba što sam htio reći, to je nešto što je Pavel Teliška spomenuo, a to je da se niti jednom riječi ne spomenju agencije. A to je u našoj isključivoj nadležnosti a isto tako mi jako mnogo vremena provodimo u raspravama o primjeni propisa zajedno sa e, agencijama koje se bave provedbom tih propisa i komisija e, koju bih htio priopitati e, s tim u vezi, kao je gospodin Telička misli još i više opteretiti agencije, povećati njihove odgovornost, a smanjiti im financijska sredstva, što mene ostavlja bez riječi. Jasno je da sada kada radimo o tehničkom stupu četvrtog željezničkog paketa, da smanjujemo potrebe te agencije, a jasno smo rekli prije da ćemo povećati njihova sredstva. Dakle, to me čudi. Isto, iste primjedbe vrijede i za druge agencije, za JAS u primjerice, gdje treba ponovno pomisliti o podjeli financijskih sredstava, jer e, ta agencija ovisi o vanjskim financiranjima i treba vidjeti e, e, kako komisija može na jedan razmjeran način uplitati se u financijska sredstva tih agencija. Dakle, tu to ne valja, ne valja ni to u drugim agencijama i to je nešto čime se trebamo prioritetno pozabaviti. I treća primjedba, ja obožavam ovaj projekt Interrail, ja smatram da je to izvjestan projekt, prije svega evo sada u tom kada imamo studente u našoj dvorani, ali ja to nikako proračunski neću podržati. I mislim da se ne bismo trebali eh, predati tom pritisku. Zašto? Tu se radi o 1 milijardi eura, a niti 1 cent od toga, ne znamo dakle će se financirati. Projekt Interrail je tri puta e, jednako onome što mi dajemo istraživanju i razvoju na području prometa svake godine. Naravno, mi možemo tu izraziti naše želje, ja sam za to, iako je to jako skup projekt i pitam se bi li naša komisija trebala podržati tu inicijativu jer treba znati da će se to e, snažno odraziti na proračun Europske unije, a isto tako će se posebno odraziti na proračun za promet. Mislim da bismo trebali biti razumni, barem što se mene tiče, neću podržati taj projekt, iako mi se ta ideja jako sviđa, ali u proračunu to ne namjeravam podržati. No, što se tiče istraživanja i razvoja, mislim da smo tu možda trebali biti malo precizniji. Što se tiče onih 6,4 milijardi koji su u obzoru za 2016. godinu posvećeni prometu i o kojima bismo možda trebali malo razgovarati, komisija bi trebala sudjelovati u toj raspravi i e, reći što ona misli. Evo, dakle slažem se s onim što je rekao izvjestitelj. Osim ovog projekta Interrela, nemam nikakvih primjedbi ali mislim da bismo se trebali vratiti na ona specifična prostorska pitanja koja se tiču prometa, zato što se tu radi o našem radu i e, to je ono što od nas očekuje i odbor za proračune. I mi ćemo svakako nekoliko dodatnih amandmana e, podnijeti na odlično mišljenje gospodina Tošnavskija. Hvala vam, gospodine Rikeu, prije nego što dam riječ komisiji. Na poziv e, naše kolegice Rovodalon bih htjela pozdraviti predstavnike cestovnih prijevoznika iz Nacionalne federacije cestovnih prijevoznika iz Francuske. Dobrodošli u naš odbor, dame i gospodo. Vaše mjesto je isto tako i ovdje i moći ćete čuti nekoliko različitih stvari. Vidjet ćete da ćemo kasnije raspravljati o izvješću gospodina Koha o cestovnoj sigurnosti. Vi ste tu dobrodošli i vam nam je drago što ste ovdje na sastanku našeg odbora. E, dobrodošli i hvala vam što ste ovdje s nama. Et nous continuons Nastavljamo s raspravom. Sada ću se okrenuti prema gospodinu Filipu Robertsu iz komisije kako bi nam odgovorio, kako bi odgovorio na ova pitanja. Da, ja se nalazim u odjelu za financije u glavnoj upravi MUV i glavnoj upravi za energetiku. I e, na početku vam reći da mi, ako pozorno gledamo na mišljenje koje je, je predstavio izvjestitelj i to je u skladu s većinom s onime što Europska komisija pokušava ostvariti. Možda da odgovorim na nekoliko manjih pitanja. Kao prvo htio bih posjetiti da treći javni natječaj, da ćemo ga predstaviti sutra, to će učiniti dakle, komisija u odboru TRAN, dakle imat ćete rezultate toga sutra i nadam se da će ti rezultati biti u skladu s onime što su razgovornici rekli. Isto tako bih htio reći da što se tiče agencija koji su svakako važna tijela, važni instrumenti, jako korisni instrumenti, da mi u komisiji u okviru pripremnih e, aktivnosti e, veznih uz proračune e, revidiramo potrebe svake pojedinačne agencije. Komisija sudjeluje na svim upravnim odborima agencija, na svim odborima koji se bave pripremnim aktivnostima i naravno ne možemo uvijek odgovoriti na potrebe koje postoje, ali mi se tome jako posvećujemo, mi jako pazimo na to i da imamo u obzir i ono što e, smo već identificirali kao potrebe, primjerice potrebe za 2018. godinu, nam se čine, naravno, e, u jednom vrlo teškom ozračju koje trenutno vlada, tada je uvijek to teško, ali mi smatramo da smo im dali dosta sredstva i da mogu ispuniti zadatke koje smo im povjerili. Dakle, ja bih više bio optimističan, pozitivno što se toga tiče, iako naravno svatko, svakome je uvijek potrebno više financijskih sredstva. Možda da kažem nekoliko riječi što se tiče pilot projekata. Imamo naime prilog četvrti na proračun gdje imamo rezultate, ali ako postoje specifična pitanja vezano uz pojedinačne E, dosije, onda smo mi svakako tu na spolaganju za odgovor. Hvala vam, gospodine Roberce. Vi ste nam rekli da ćete nam sutra predstaviti rezultate, no to nam je malo zato što sutra ćete rezultate e, samo e, izneti što se tiče mehanizama za interkonektivnost. Što se tiče ostalih instrumenta, možete li nam tu predstaviti stavljuću komisije? i prije svega što se tiče agencija, dakle možemo li čuti službeno mišljenje komisije koje bi moglo pomoći našem izvjestitelju, imamo li neki rok, imamo li neke vremenske dakle. Sam mislila da ću morate govoriti, ali kao što znate, sutra ćemo imati javni natječaj za CEF. Ja ću razgovarati sa direktorom, pa ću ga pitati možemo li vam dati neke odgovore o agencijama sutra, ako se slažete s time, slažete li se? Dakle, svi ste čuli, sutra ćemo čuti detaljne informacije prije svega što se tiče agencija. Hvala komisije, evo to smo obavili. Sada dam ponovno riječ e, našem izvjestitelju. Izvolite. Děkuji, ja bih htjel podjekovat Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Kao prvo, želim jako zahvaliti svim kolegama iz SM Sjeni na njihovim ljubaznim riječima. Samo jedna dodatna informacija. Zašto smo toliko veliki naglasak stavili na agenciju GSA? Mi svačamo da je važna ta poveznica između te agencije i EGNOSA. To je vrlo važno za optimizaciju prometa u budućnosti. Prije svega kada se radi o sustavima za cestarine, da se koristi elektronička naplata cestarina i zbog toga sam ja to naglasio u mišljenju. A sada se vodi vrlo slična rasprava u odboru ITRE, isto tako dakle, što se tiče proračuna. I stoga bih se ja htio da su ti programi doista dobro međusobno povezani. Hvala vam na vašim prijedlozima, ja se veselim amandmanima koje ćete podnijeti kako bismo ih onda mogli ugraditi u tekst i poboljšati ovo mišljenje u skladu sa onim što su rekli kolege. Veselim se dobroj suradnji i nadam se da će ovo biti izvješće koje će dobro predstavljati eh, stajalište odbora TRAN. Hvala vam gospodine Dušnovski, podsjećam da je rok za podnošenje amandmana dakle 18. srpanj u 12 sati. Sada nastavljamo sa radom. Slijedi nam izvješće o spašavanju života, poboljšanju sigurnosti automobila u EU, to je članak 54. dakle sa odborom INKO. Naš izvjestitelj je gospodin Koh. Daću mu sada riječ. Daću se tako riječ i izvjestiteljima u sjeni nakon toga, te ću zamoliti da nam komisija da također svoje mišljenje. Izvolite gospodine Kohe. Ja, vielen Puno hvala, gospođa predsjedavajuća, dragi kolege. Mi to već svi odavno znamo. Cestovni promet i sigurnost ovise o tri faktora. O tri faktora o vozilima, o infrastrukturi i o ponašanju vozača. I stoga su potrebne mjere u sva tri sektora kako bi e, povećali sigurnost u cestovnom prometu. Iako se u ovom izvješću prije svega bavimo sigurnošću vozila, Također bismo trebali izraditi i općenite zahtjeve kada je riječ o sigurnosti na cestama, jer na kraju krajeva postoji uzajemni odnos između svih mjera. Stoga bih ja želio da imamo više kontrola, veću gustoću kontrola na europskim prometnicama, a osim toga možemo i djelovati protiv nedostatka osoblja i to tehničkim sustavima pomoći za kontrolore i također pojačanom razmjenom E, isprobanih e, praksa unutar država članica i e, mislim da smo ovdje već puno toga ostvarili, no same države članice moraju još postati puno aktivnije. Što se tiče sustava pomoći u vožnji općenito, one ne doprinose samo većoj sigurnosti na prometnicama, jer 95% svih e, prometnih nesreća se svodi na ljudske greške. Osim toga, oni imaju i pozitivan utjecaj na potrošnju goriva i povećavaju e, prometni tok. Osim toga, ovakvi sustavi doprinose i e, postizanju dodane vrijednosti za starije osobe i osobe koje su ograničene u mobilnosti. Mislim da bi komisija trebala izraditi regulative koje će omogućiti učinkovitost ovakvih sustava pomoći u vožnji kako bi sigurnost na prometnicama doista održivo bila povećana. To će biti samo onda tako ako će se vozači, e, ako će oni moći lako e, prepoznati koji znak upozorenja se odnose na koji sustav pomoći i ako ih neće iritirati ti znakovi upozorenja i na kraju ih zbog toga isključi. Sve to sam uzeo u obzir u svojem prijedlogu. Što se tiče specifičnih e, sustava pomoći u vožnji, smatram da možemo odobriti obvezujuću ugradnju samo onih sustava koji zadovoljavaju tri iduća uvjeta. Kao prvo, oni moraju imati znatan doprinos koji se temelji na znanstveno dokazanim činjenicama, zatim moraju imati pozitivan učinak na e, troškove i koristi i moraju biti dovoljno razvijeni za tržište. I na toj osnovi sam ja u svojem nacrtu izvješća preporučio devet pasivnih i aktivnih sigurnosnih mjera koje bi prema mojem mišljenju Europska komisija trebala prilagoditi općenitoj uredbi koju će onda nadajmo se iduće godine i objaviti. Ne želim se raspominjati svih devet mjera, ali spomenut ću dvije. Mislim da bismo trebali prije svega imati na umu one koji su slabiji u prometu, koji su ugroženi i, na primjer, starije osobe. Njih trebamo posebice zaštititi. Primjerice, možemo ugraditi sustave za pomoć u kočenju, zato što bi se na taj način mogao spriječiti velik broj nesreća ili barem minimirati njihov broj zatim e, nesreće e, naljetavanja. To su također vrlo teške nesreće i takvi sustavi bi nam omogućili da iskoristimo pun potencijal kočenja i da se e, također produži, odnosno da se skrati put kočenja. Za kamione se takav sustav već obvezujuće uveo, ali moramo ove sustave i dalje razvijati. Kada je riječ o osobnim vozila i e, lakim gospodarskim vozilima, tu još ne postoji obveza. Zatim, oni koji se trenutačno ugrađuju u kamione još ne prepoznavaju pješake i bicikle i stoga ja smatram da je potrebno ugraditi i sustav koji prepoznaje pješake i bicikliste i to za kamione, buseve i aute. Pješači i biciklisti se često nalaze u mrtvom kutu i stoga je mislim da je potrebno proširiti direktno vidno polje ugradnjom kamera, senzora ili također treba ugraditi i sustav za pomoć pri skretanju. Sve to je od odlučujuće važnosti. Ja namjerno nisam naveo brojke u izvješću do kada će se koji sustavi obvezujuće uvesti. Smatram da bismo se u okviru ovog izvješća na vlastitu inicijativu trebali pozabaviti pitanjem koji, a, koje aktivne i pasivne mjere uopće želimo obvezujuće uvesti. Prije svega bi se na to trebalo koncentrirati, a ne do kada ih točno želimo ugrađivati. Ovo zadnje pitanje ćemo još rješavati kada ćemo napraviti reviziju uredbe i to u sradnji sa odborom IMCO. I na kraju dopustite još jedan načelni komentar. Ja sam ove ovaj nacrte izvješća sastavio na njemačkom. U engleskom prijevodu sam otkrio mnoge greške koje su dovele do iskrivljavanja sadržaja i ja ću stoga podastriti amandmana kako bi se te greške ponovno ispravile. Primjerice, postoje velike razlike između e, sustava za e, napuštanje prometnog traka i mislim da je tu učinjena velika greška u engleskom prijevodu. Osim toga ću predložiti još neke druge stvari koje sam e, morao izostaviti u ovom nacrtu. Dragi kolege, rok za podnošenje amandmana je zbog ljetne sanke vrlo kratak i to do petka 14. srpnja 11 sati. No, ja sam izvjestitelju neprestano e, slao nacrte tekstova, tako da je on bio informiran i mogao je e, izraditi sve potrebne izmjene. Ja sam već sada vrlo veselim vašim komentarima i suradnji sa izvjestiteljima i puno hvala na vašoj pažnji. Merci, monsieur Hvala vam, gospodine Koch zamolit ću osobu čiji mobilni telefon da ga zgasi. Gospodine Kohe, vaše je izvješće također i zapravo slično onoj izjavi eh, ministara Smalte. Danas nam nije više dovoljno imati samo tekstove, treba prijeći na dijela, zato što to predugo traje. Svake godine nam pokazuju brojke, prije svega brojke smrtnih slučajeva na cestama. Imamo 26 tisuće smrtnih slučajeva svake godine trenutno na našim cestama, a ono što se ne kaže dovoljno često je da jedna osoba koja umre na cestama znači otprilike sedam osoba koje će sutra dan morati živjeti sa nekim invaliditetom. Dakle, to utječe na e, naše sustave socijalne zaštite, a isto tako to e, utječe i na život u smislu troška e, kako žrtava tako i onih koji su skrivili nesreću. I zato mi je vrlo važno vaše izvješće zato što je to jedan od velikih prioriteta E, koje bismo danas trebali posebno naglasiti i to sam evo htjela reći e, kako bih vam rekla da podržavam vaše izvješće. Sada ću dati riječ gospođi Senalovoj. Ja bih htjela v prvé řadě poděkovat panu spravodaji Kochu. Hvala Kao prvo zahvalila bi gospodinu Kohu na prezentaciji ovog vrlo dobrog prijedloga. Nemam mu ništa za dodati. Ono što mogu e, reći je da osim mjera za poboljšanje sigurnosti u promoti, poboljšanje infrastrukture i ponašanja vozača, moramo uzeti u obzir i socijalni kontekst e, ovog aspekta, aspekta sigurnosti. Samo na taj način moći ćemo e, doći do nultog broja smrtnih slučaja. Sa svim se slažem, smatram da treba odmah predati ovaj prijedlog, no isto tako želim istaknuti amandman a riječ je o amandmanu koji se bavi zaštitom e, pješaka, budući da su oni najnezaštićeniji sudionici u prometu. Dakle, e, bilo bi potrebno, bila bi potrebna ugradnja sustava koji bi prepoznavala i bicikliste i pješake i na taj način e, bi se smanjio broj nezgoda. E, dakle, sustavi pomoći bi trebali biti e, pouzdani, uzimati u obzir svo znakovje uz e, cestu. Ovo je vrlo, vrlo uravnotežen tekst koji je usredotočen na najvažnije prioritete. Iz svih tih razloga veselim se budućem radu. Hvala vam, gospodin Zlotovski. Merci, madame la présidente. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Kohovi za prigotovanje projektu tego sprawozdania. Puno hvala, gospođo predsjedavajuće. Hvala gospodinu Kohu na pripremi ovog izvješća. Ograničenje broja nesreća u transportu, u prometnom sektoru je vrlo važan cilj, e, socijalni i politički cilj i mislim da možemo podržati ove zaključke. Ono što je najvažnije je da imamo na umu e, žrtve među e, starijim i mlađim osobama. Naivno, mislim da nismo još učinili dovoljno za njihovu sigurnost i za sigurnost vozača također. Moramo misliti na sve te žrtve i moramo ih zaštititi od nesreća, prometnih nesreća. Kamioni i e, preko 3,5 tone su ti koji e, sudjeluju u najvećem broju nesreća i oni su ti koji e, dovode do najvećeg broja nesreća u gradovima. Dakle, sustavi i pomoći koji se primjenjuju nisu uvijek odgovarajući i vozači moraju raspolagati boljim sustavima kako bi prometnice, kako bi mogli bolje procijeniti stanje na cestama prije svega u gradovima. Puno je europskih gradova gdje je situacija takva da e, se vozi jako e, puno starih vozila i to je jedan od razloga velikog broja nesreća i e, žrtava na prometnicama, tako je primjerice barem u Poljskoj. I stoga bismo trebali porazmisliti o tome kako možemo poboljšati sigurnost takvih starih vozila, kao što su tehnološka rješenja, razno različiti uređaji kako bi vozači mogli bolje i brže reagirati. Naravno da je teško prognozirati kakve će norme biti za 3 do 5 godina, ali bi mogli već sada početi djelovati kako bi poboljšali situaciju. Naravno da to neće biti jeftino, ali mnoge stvari su izvedive. Nemam daljnjih komentara. Mi nećemo podastirati amandmane, ali u svakom slučaju ćemo usko surađivati sa izvjestiteljem. Puno hvala. Hvala vam lijepo gospodine Hvala vam gospođo predsjedateljice. Kao prvo bih htio reći da je ovo jako, jako, jako dobro izvješće. Doista, Ditovo izvješće je izvrsno. I samo bih htio reći sljedeće, zapravo bih htio postaviti nekoliko pitanja. Problem integracije eh, određenog broja sustava u vozila eh, vezano je uz trošak. Vidjeli smo da nam je bilo potrebno 25 godina kako bi eh, ABS, dakle, postao standard i treba ipak priznati da je sigurnost u automobilu izravno povezana sa e, vašom sposobnošću da si pružite taj automobil. Dakle, siromašni voze u opasnim uvjetima, a bogati u sigurnim uvjetima. I tu imamo mali problem vezano s to koji sustavi bi trebali biti e, podržavani kako bi se generalizirali vezano uz dakle, trošak i sve drugo jer kada se čuje da neke države članice govore o subvencijama za automobile koje imaju niske emisije ugljika, onda je to nešto što možemo podržati. Ali možda bismo mogli govoriti i o tome koji su nam mehanizmi potrebni koji e, doista mogu donijeti do toga. Evo to je primjerice ovaj sustav za hitno kočenje na kojemu izvjestitelj izvestira. Možda bismo onda mogli imati e, više izbjegavanja nesreća. Mene smeta činjenica što ako vozite veliki Mercedes, onda ste sigurni, ali ako vozite mali Fiat, primjerice, onda ste izloženi riziku. Naravno, to je tako, takva je stvarnost, to je skupo, ali ipak mislim da bismo trebali malo promisliti o tome. Druga primjedba je sljedeća. Mislim da bismo također mnogo trebali inzistirati na odgovornosti eh, što se tiče infrastrukture u svemu tome. Neki neki gradovi, e, neke regije, neke države članice su u potpunosti zapustile infrastrukture i tu onda imamo e, veliku opasnost. Primjerice, na nekim mjestima na cestama vam se postavi znak gdje piše tu je poginulo 20 ljudi. Mislim u redu, ali e, trebali bismo imati ulaganje u infrastrukturu, a uz to bismo trebali isto tako trebati imati neke stvari koje su doista neprihvatljive Primjerice, ako pravimo razliku između ceste sa dvije trake i autoceste, što se tiče vjerojatnosti e, prometnih nesreća i e, smrtnih slučaja, onda možemo vidjeti da je tu razlika 1 sprem 17. Treba razmišljati o trošku, naravno. Još nismo o tome pričali, ali znamo koliko ti smrtni slučajevi e, te ozlijeđene osobe e, isto tako nas košte u smislu društva, ali trebamo reći da imamo tu dakle dvostruku obavezu što se tiče poboljšanja e, automobila, ali isto tako infrastrukture. Što se tiče signalizacije, tu mislim da su države članice jako odgovorne za to, to postoje tamo nadležna tijela i u jednom trenutku imamo e, situaciju da imamo signalizaciju gdje ne znam uopće o čemu se radi. E, znakovi na ceste se samo dodaju, dodaju jedan na drugi i onda ne znam uopće kako bismo trebali voziti i onda imamo kontraproduktivan učinak gledam Vim eh, eh, Van Kampa koji vozi motor i pomišljam na to da imamo u Belgiji i dalje eh, zaštitne prepreke koje su jako opasne za motoriste kada oni padnu sa motora. Dakle, trebali bi neke vrste infrastrukture opreme jednostavno zabraniti. Ne smijemo više imati zaštitne prepreke koje mogu ubiti određene sudionike u prometu. I da se dalje to jednostavno stavlja na ceste, evo na cestu 19, na neke druge ceste. I ono što je važno kada razmišljamo o prometnim onda je to pitanje upravljanja prometom. Naravno tu se radi o tome da promet treba biti e, prohodan, da treba biti manje guži, manje emisija, ali to je isto tako i važan čimbenik kada se radi o tome da se smanji broj e, nesreća na cestama. I što se toga tiče, mislim da je, ona, da je ta komunikacija između e, infrastrukture i vozila jako važna. I to je isto tako odlučujući element koji je sličan kao i Eh, koji je slično važan kao i ovi sustavi koji se građani uvozila. Evo, to je ukratko što sam htio reći. Eh, moram reći da je izvješće vrlo razumno, da gotovo ništa ne nedostaje, ali evo ja sam se sjetio nekoliko točaka eh, koje su meni bile važne, ali ipak moram još jednom ponoviti da je to vrlo dobro izvješće. Hvala vam, riječ ima gospođa Konečna, izvolite. Děkuji paní předsedající, vážné kolegyně, kolegové. Také mě dovolte moc poděkovat panu Poštovani kolege, i ja želim zahvaliti izvjestitelju na ovom e, tekstu. Tema nam je naime vrlo, vrlo e, raže. Naime, oko 26 tisuća ljudi svake godine pogiba na europskim e, prometnicama, oko 135 tisuća završava s teškim tjelesnim ozljedama. Dakle, mi bismo doista trebali učiniti sve da poboljšamo sigurnost. Isto tako pozdravljam činjenicu što e, se u E, izvješću govori o kamionima. Vrlo često e, su oni sudionici nesreća, oko 4000 e, nesreća su nesreće u kojima sudjeluju kamioni. Vrlo često je uzrok nezgoda mrtvi kut, vozači ne mogu vidjeti cestu, naročito kada voze u, e, kada voze u gradovima jer je tada doista riječ o vrlo opasnim e, situacijama. U Londonu e, recimo imamo vrlo visok broj upravo takvih nesreća zbog čega moramo poboljšati standarde. E, dakle, treba imati na umu kako u različitim nezgodama sudjeluju različiti tipovi vozila, kako postoje razlike između velikih kamiona i između kombija ili laganijih kamiona e, to sve utječe na vidno polje vozača. Dakle, veličina vozila je direktno s tim e, povezana. Mi moramo razmišljati o tome kako urbani e, promet učiniti e, sigurnijima. Ako vozač ne može vidjeti pješaka ili biciklista, onda i biciklisti i pješaci postaju nezaštićenim sudionicima u prometu. Zahvaljujem izvjestitelju što je svratio pažnju upravo na ove aspekte. Zahvaljujem e, i izvjestiteljima u sjeni. Mi ćemo i dalje se baviti posvetiti ovom e, temu jer je ovo jedna doista od najvažnijih tema za naš e, odbor, ali i za sve europske građane, za sve nas jer smo mi svi sudionici u prometu. Hvala gospodin Kramer. Puno hvala. Također se želim zahvaliti i izvjestitelju, prije svega ne samo zbog sadržaja, već i zbog onoga što je rekao na početku. Rekao je da su nam potrebne drastično pojačane kontrole. zakon koji se ne kontrolira je suvišan i tu postoje razlike između pojedinačnih država, ali mogu reći da postoje članice između pojedinačnih gradova. Primjerice u Berlinu imate šest ili sedam e, stanica za kontrolu brzine, a u Brandenburgu gdje je manje sudionika, odnosno stanovnika, imate pet do šest puta više. Dakle, to je vrlo važno i ono što mi se također još svidjelo, tu se radi o onim slabim sudionicima prometa, dakle o biciklistima, primjerice, e, svi vi znate kako je to kada Eh, se vozite vikendom eh, biciklom i koliko malo vozači paze na bicikliste i stoga je proširenje mrtvog kuta vrlo odlučujuće. Zatim ovi sustavi za kočenje, oni su naravno dobri, kočenje u nuždi, ali zašto govorimo o redukciji od 20 km po satu, zašto ne o općenitom smanjenju? Nedavno smo imali u Njemačkoj, e, u Južnoj Njemačkoj vrlo veliku nesreću. Dakle, mislim da bi sustavi trebali reagirati ne samo tako da se smanjuje za 20 km po satu, već načelno. Ono što je dobro je upozoriti upozorenje na preveliku brzinu jer znamo da se velik dio nesreća zbog prevelike brzine događa, a osim toga tu je i alkohol. Zatim, e, što se tiče same tehnologije, kada se utvrdi prevelika brzina, onda jednostavno tim sustavima treba usporiti. Dakle, ne može biti da e, vozač ignorira znakove upozorenja. Primjerice imali smo nedavno jedan e, slučaj gdje je netko vozio u zoni od 30 na sat sa 160. Dakle, trebamo primjenjivati ista pravila na sve. E, Siemens e, ima jedan sustav koji se zove EHTMS to je jedan e, kompjuterski sustav i on je smio e, voziti 120 km na sat i ja sam htio brže voziti, ali taj sustav mi nije to dopustio. Dakle, sustav me ograničio. I zašto je to moguće samo na željezničkim prugama gdje je puno manja, manji izgled nesreća nego na prometnicama? Mislim da bismo to trebali proširiti i ne prepustiti odluku samo vozaču. Zatim puno je sustava koji su jako lijepo prezentirani u ovom izvješću, stoga puno vam hvala na tome, ali mislim da vozač također ima mogućnost da isključi takve sustave pomoći ako to želi. I e, sad smo imali skandal sa dizelom i tu smo imali određene sustave koji su upravo brinuli za to da e, emisijske vrijednosti ne budu prevelike i e, stoga su ti sustavi isključeni, odnosno demontirani. Zašto? Mi ne želimo sustave koji se mogu isključiti. Stoga ja mislim e, da nije dobro da se to može činiti. Što se tiče samih troškova, to je rekao Dominik Rike, Ok, jasno, ali svi mi znamo da su provedene studije, prije svega od sveučilišta u Dresdenu i svaki auto e, dobiva subvenciju od 1600 eura ako uzmete u obzir i e, troškove posljedica. Dakle, oni plaćaju do određene granice i poslije toga više ne plaćaju. Dakle, tu e, troškove preuzima poreznik. Dakle, to nije tako veliki iznos koji bi nam bio potrebni e, za gradnju ovakvih sustava. I zadnji komentar što se tiče e, rokova. Ja mislim da raspravljamo o, kamionima i o mrtvim kutevima kako ne bi E, došlo do prometnih nesreća. To je tema koju raspravljamo već deset godina i ako politika sad ne kaže sada moramo nešto učiniti i ako nećemo reagirati, a znamo koliko je nesreća zbog mrtvog kuta, znamo koliko bi ljudskih života moglo biti spašeno, mislim da moramo dobro razmisliti o tome kako ćemo iskoristiti vrijeme, ali veseli me daljnja rasprava i optimističan sam da ćemo doći do dobrog rezultata i još jedan puta se želim zahvaliti izvjestitelju. Hvala vam lijepa gospodine Kameru. Dajem riječ e, kolegi gospodinu e, von Miltenbergu. Izvolite. Puno hvala gospođo predsjedavajuća. Jens Rode, naš izvjestitelj u Sjeni, nažalost danas nije mogao doći, ali ipak u njegovo ime želim iznijeti nekoliko komentara. U ime Aldeja želimo se zahvaliti izvjestitelju na tako uravnoteženom tekstu, to je već nekoliko puta spomenuto. Dakle, svaka žrtva prometa je žrtva previše, no nažalost vidimo da dolazi do porasta, pa tako i u Nizozemskoj. Od 2014. nažalost e, bilježimo porast e, smrtnih e, prometnih nesreća i zato se slažem sa izvjestiteljem da moramo inteligentno djelovati i moramo iznaći one najučinkovitije mjere. I tu spada i sigurnost prometa u Europi i ona ne bi trebala biti ovisna o tome koliko vlasnik vozila ima novaca i da li se može takve sustave priuštiti. Vi ste govorili o različitim sustavima upozorenja, sustavi za kočenje u nužni i da bi to smanjilo eh, broj eh, žrtava, mislim da bismo to trebali obvezujuće uvesti, jer na taj način bismo spašavali živote. Osim toga rečeno je da je infrastruktura vrlo važna i zato bismo trebali staviti težište na infrastrukturi za pješake i bicikliste, jer e, tu se radi doista odvojenim prometnim tokovima i to će potom smanjiti broj nesreća, prije svega u Nizozemskoj koja je zemlja biciklista. Imamo jako dobra iskustva ovdje u Briselu. Ja se ne usudim na cestu kao pješak, jer e, svi su na istom području, križaju se i već smo na odboru IMKO o ovoj temi raspravljali. Ja sam bio izvjestitelj u Sjeni i tu sam e, se osvrnuo na nekoliko tema. Mislim da bismo trebali imati ambiciozne ciljeve i trebali smo također uzeti u obzir i e, privatnost i zaštitu podataka. E, zatim e, ambicioznost naših ciljeva, o tome sam već govorio, ali kada se radi o automatizaciji motornih vozila, onda je to uvijek povezano i sa podacima, protokom podataka, zaštitom podataka i zato mislim da u e, članku 15 se eksplicitno govori o tome, dakle o uredbi o zaštiti podataka. Zatim ono što se događa u Europi u području zaštite podataka, to je također vrlo važno. Zatim zadnja stvar, iznenadalo me da sam u komunikaciji pročitao da se e, ponekad e, neka vozila dobiju nekoliko zvijezdica kao odlikovanja, iako mislimo da 20% često vozila uopće ne odgovara, ne odgovara takvim zahtjevima. To je povezano s tim da postoje neki sigurnosni sustavi u ovim vozilima koji su ugrađeni u njih i stoga oni imaju e, bolje performanse. Stoga imamo vrlo različite polazične situacije. Nisu svi potrošači u istoj financijskoj situaciji kako bi se kupili određeni sustav. No oni koji kupuju takve sustave, oni e, se naravno nadaju da će dobiti bolje ocjene, da će dobiti više zvijezdica. Dakle, mislim da bismo trebali također nešto uvesti i na obvezujućoj razini. Zatim zadnja stvar alkohol i promet mislim da alkohol i promet to je nešto što uopće ne ide skupa i stoga bih ja rado čuo zašto je ovdje navedeno 0% alkohola promila za profesionalne vozače, a za nove vozače koji tek dvije godine imaju vozačku ili mi je to možda promaklo, mislim da Mm, je tu e, vrijednost drugačija, znači nije nula promila i mislim da bi se tu trebalo uskladiti ovu vrijednost na europskoj razini, dakle blizu nula. Merci beaucoup, monsieur. Hvala vam lijepa, gospodine Van Miltenbergu. Gospodine Bache, izvolite. Merci, madame la présidente. Hvala vam, gospodine predsjedateljice. Mm. Ja također želim čestitati kolegi Diteru Kohu na ovome izvješću i na njegovim pojašnjenjima koja su bila vrlo informativna i vrlo upotpunjena. Što se tiče komisije, želim, se, e, želim zamoliti komisiju da bude malo ambicioznija kao što je i predsjedavajuća uputila na to da je ovo vrlo važna tema i da sada moramo čekati do 2018. kako bi uopće doživjeli reviziju, mislim da je to žalosno. Što se tiče samog izvješća, Mislim da nije sada potrebno spomenjati pojedinačno sustave, jer je gospodin Dieter Koch to e, jako dobro pojasnio, a i kolege su već postavila najvažnija pitanja vezano uz sustave pomoći i sigurnosne sustave. Mislim da je ovo jedan cjelokupni sigurnosni paket i već smo puno o tome govorili. Za mene je u stvari naslov ovog izvješća nešto što je dosta ograničeno. Mislim da sam već e, to spomenuo. Dakle, e, tu govorimo o većoj sigurnosti unutar EU, ali mislim da bi bilo dobro da i sam izvjestitelj e, zađe i malo šire u temu, dakle da se taj pojam sigurnosti ovdje ne odnosi samo na automobil, već i na infrastrukturu i na čovjeka. I mislim da je infrastruktura nešto što E, jedno područje gdje trebamo gledati unaprijed, u budućnost, jer ako danas gradimo infrastrukturu, onda je to infrastruktura koju ćemo koristiti idućih 30 do 40 godina i mislim da tu moramo biti doista ambiciozni kada je riječ o takvim infrastrukturama. Osim toga, još dvije, tri stvari e, koje smatram važnima nisu spomenute. E, primjerice, čuli smo o manipulacijama e, brojčanicima kilometra i e, tu ništa nije određeno a od 2018. počet ćemo prikupljati podatke i ti podaci će onda biti spremni do 2020. Dakle, kada se radi o manipulaciji kilometraže, mislim da je to pitanje koje je usko povezano sa sigurnošću, jer sigurno nitko neće dobrovoljno povećati broj kilometara, već će ga smanjivati i na taj način iskrivljavati informacije. Mislim da moramo sasvim konkretno djelovati, dakle moramo raditi sa tim sustavima NCAP. Što se tiče statistika, kolega Koh je također uputio na to da E, te baze podataka i tekako doprinose istraživanjima, inovacijama i e, prevenciji prometnih nesreća. Mislim da moramo još prikupiti dodatne podatke. Tu sam uočio da nigdje u Europskoj uniji, ne govorimo o e, prometnim nesrećama zbog velikih vrućina. U SAD-u je 2015. bilo 37 e, malene djece koje su umrli zbog toplinskog udara. Dakle, mislim da takve podatke također moramo prikupljati. Možda je to sad samo detalj, ali sigurno e, ima i takako velik značaj u cjelokupnom sektoru. Zatim, što se tiče zaštite podataka, tu se ne radi samo o privatnosti već i o IT sigurnosti i ako želimo e, da e, građani to i prihvate onda moramo njih zaštititi i takve sustave od hekera, od manipulacije i moramo takve manipulacije učiniti, onemogućiti ih i mislim da možemo još dosta toga učiniti. Kao što sam već rekao, ovo je dobro izvješće i pitanja kolega su bila također vrlo važna. Mislim da ovdje imamo jako dobro izvješće na vlastitu inicijativu i još jedan puta žalim što Europska komisija nije ambicioznija. Puno hvala. Merci vous. La... Hvala vam. sada ima gospođa Anderson, izvolite. Hvala vam, pozdravljamo ovo izvješće. Kad govorimo o sigurnosti, onda je ovo pravi trenutak da se usredotočimo na tu temu. u potpunosti podupirum e, sve ono što je rečeno o smanjenju opasnosti mrtvih kutova. Slažem se i s potrebom da budemo ambiciozniji. Što se tiče vidnog polja, imamo stavak 20 i tu smatram da trebamo ojačati naše izričaju. E, nisu spomenuti rokovi eh, u ovom eh, tekstu, no ovo je jedino mjesto gdje zato nalazim eh, opravdanje. Doista je neobično važno da dobro razmotrimo situaciju kako bismo znali riješiti problem s teškim kamionima. Kada je riječ pak o gumama, one su na jednom mjestu spomenute, no vrlo često je ta tema zanemarena kada se govori o sigurnosti i te stoga valja pripremati amandmane upravo o gumama. I o tlaku guma postoje naime već međunarodni standardi u vezi toga. Dakle, ovaj e, odbor je svjestan svega što je napravljeno u području težina i vrijednosti. Mi bismo e, dakle trebali osnažiti i naš izričaj kada je riječ o tim aspektima. Kada pa govorimo o općoj sigurnosti doista je ključno da ovaj odbor e, pocrta i naglasi kako ne smije biti nikakvog odlaganja u smislu revizije. Također slažem se s kolegama koji su govorili o automatskim sustavima, oni su također neobično važni. Isto tako, važno je, kao što je rečeno, da ne postoji mogućnost da se one isključe, na primjer sustava automatskog kočenja. Dakle, baš kada govorimo o sigurnosti, važno je naglasiti kako one ne bi trebali e, biti, imati mogućnosti isključenja. Još jednom naglašavam koliko je ovo važan i dobar izvještaj. Hvala, gospođa Sender. Eh, Puno hvala. gospodinu Kohu. On je već tradicionalno zadužen za ovakve teme i on se oduvijek već zalagao za više sigurnosti kada je riječ o vozilima i stoga želim mu zahvaliti na njegovim prijedlozima mi sada još uvijek čekamo i to je frustrirajuće da kada je riječ o automobilima dođe do poboljšanja, primjerice u industriji puno je problema, primjerice kada se radi o poboljšanju testova, kreš e, testova, zatim e, utjecaj na bicikliste i tako dalje. Tu su još potrebna mnoga poboljšanja. Zatim tu je još jedan dio koji možda nije baš toliko dosljedan. Mi se sada zalažemo za to da automobili postanu sigurniji, dakle za same vozače. Iako je ono što nas najviše brine da ako ćemo imati sada autonomna vozila, kada ih uvedemo, da ćemo onda naravno morati se pobrinuti i za interfejsove, dakle kakav e, izgleda sučelje e, vozila sa okolišem, sa drugim sudionicima u prometu koji su puno slabiji, kao primjerice biciklisti i tako dalje. I Ovdje nam se sada naravno radi prije svega o tome da ugradimo različite sigurnosne sustave, ali isto tako vozila postaju agresivnija u dizajnu, ona su veća, jača i često vam se čini da to nisu vozila koja su baš prikladna za gradski okoliš. Dakle, razmišljamo o sigurnosti. E, zatim imamo tu izvješće Markov, e, zatim e, spomenuto je da se više traži od država članica, da želimo uvesti obvezujuće norme. Kada govorimo o automatizaciji vozila, to treba još jače staviti u fokus kada se radi o sigurnosnim pitanjima. Zatim Postoji još jedno izvješće gdje je riječ o sankcijama, odnosno kaznama. Mislim da bi ovdje komisija zajedno sa vijećem trebala slijediti parlament kako bi izradili norme, europske norme, kada je riječ o prekršajima. Mislim da to svi prihvaćaju jer radi se o prekršajima koji su, e, koji predstavljaju veliku ugrozu sigurnosti. Njih je potrebno uskladiti na europskoj razini. Dakle, Europska komisija trenutačno sada e, priprema sigurnosni paket i mi također moramo e, sebe uključiti, moramo poraditi na infrastrukturi, moramo se pozabaviti ponašanjem pješaka također treba uzeti u dio i e, također treba uzeti u obzir i sve ostale dijelove primjerice vijeće e, je već donijelo neke e, zaključke vezano uz žrtve prometnih nesreća i hitnih službi. Kako pripremiti hitne službe, kako uključiti najnovije tehnologije i kako iznaći jedan razumni okvir kada je riječ o ulaganjima, ali da istovremeno imamo hitne intervencijske mjere, doista hitne mjere kada se radi o prometnim nesrećama. Mislim da je to također vrlo važan element. Puno hvala. Hvala vam, gospodine Wim van de Kamp, izvolite. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Puno hvala, gospođo predsjednice. Zahvaljujem i gospodinu Kohu na ovom nacrtu. Želim podržati ono što ste vi rekli na vrlo emocionalan način. Ja sam već tri godine član ovoga odbora i moram reći da se već dugo bavimo velikim brojem žrtava. Naime, radi se o 22 tisuće žrtava prometnih nesreća godišnje i ako nećemo pripaziti, onda ćemo se jednostavno naviknuti na tako velik broj žrtava. Stalno slušamo o Siriji i o drugim ratnim e, zločinima, ali istovremeno imamo tako velik broj žrtava na prometnicama. I kako to približiti ljudima? Kako im to možemo objasniti? E, čuli smo malteško objašnjenje, to je sada divno, ali ipak moramo nešto učiniti. Svaki dan deseci umiru na prometnicama. Mislim da e, bismo trebali razmisliti o jednoj komunikacijskoj strategiji. Zatim, e, druga stvar koju želim reći, gospođo predsjedavajuća, tu se radi o motornim vozilima i njihovoj sigurnosti, Je li tako? Dakle, ne radi se o pješacima, ne radi se o e, sigurnosti cestovnog prometa, ne radi se marginalno ni o infrastrukturi. Dakle, mislim da bi sada trebali porazmislite pa što je sve u ovom izvješću, jer Dieter uopće nije imao dovoljno mjesta i ja želim sada svoje komentare ograničiti samo na tehničke aspekte. To je ono što je i rekla Lucy Anderson. Dakle, govorili smo o mrtvom kutu, o tlaku u gumama. Dakle, taj tlak u gumama bi se mogao automatski regulirati i na taj način bi e, također trebali e, porazmisliti o tome da se takvi sustavi ne mogu više isključivati. Zatim govorili smo na IMCO o sustavu e-call i e, jedan zastupnik Aldea je rekao da želi da se e-call ukine. On je mm, htio da se to može isključiti, da nitko ne može pratiti gdje ste. Možda ima ljubomornu curu. I mislim da se takvi sustavi ne smiju moći isključivati jer inače time nikome ne služimo. Hvala vam lijepo gospodine Vimane Kampe. ćemo sada riječ gospodinu Simonsu na nekoliko minuta iz Europskog gospodarskog i socijalnog odbora. Izvolite. Eh, eh, eh, Hvala vam. I mi već 20 godina u našem e, odboru e, bavimo se ovom, ovom temom. ovome smo govorili i u e, našem e, odboru. Vidjeli smo ono što je predložila komisija, pokušali to usuglasiti e, s mišljenjem koje smo mi razvili. te e, rezultat koji ovdje mogu istaknuti jest da je izvješće gospodina Koha e, doista izvješće koje preuzima čitav niz elemenata iz našeg e, izvješća. Iz svih tih razloga gospodinu Kohu mogu samo od srca zahvaliti osvrnio bih se tek na nekoliko elemenata. E, kaže se primjerica da i e, infrastrukturu ima stratešku važnost. To moramo e, jasno naznačiti. A isto tako bismo mogli nešto tome dodati osim toga, javnost bi e, trebala biti e, bolje upoznata u vezi svih ovih aspekata sigurnosti u prometu, recimo retrovizora, mrtvih kutova i sličnoga. U Belgiji se mnogo govori o automobilima koji postaju interaktivni. E, svi moraju toga biti e, svjesni, svi moraju biti svjesni opasnosti i imati mogućnost e, da reagiraju. Dakle, stanovnici moraju postaviti pitanje kada će se neki dio prometa poboljšati kako bi se smanjio broj žrtava. Dakle, građani su ti koji bi trebali pokazati koliko su zabrinuti naročito kada je riječ o ponovljenim nesrećama na istim mjestima. Također, e, smatram i nadam se da će komisija nešto učiniti e, po tom pitanju. Dakle, mi znamo gdje se e, nalaze kritične točke u prometu. Pa ako to znamo, valja nešto u tom smislu i učiniti. Želim vas podsjetiti na koncepte modulacije. E, to je pojem e, koji je razvijen i koristi se u čitavom nizu zemalja, ne samo u gradovima, nego i na drugim mjestima. Riječ je o sigurnosnim mjerama o kojima E, valja stalno razmišljati, koje stalno valja razvijati. Spominjali smo zaštitu pješaka i biciklista. Rješenje je u poboljšanju infrastrukture, dakle ono što se mora mijenjati jest e, infrastruktura. To smo već nekoliko puta naglasili. Na razini infrastrukture trebali bismo imati sustav koji bi pridonosio zaštiti e, ovih kategorija nezaštićenih sudionika u prometu. Iz mog iskustva mogu reći da postoji kategorija sudionika koja nije e, zaštićena. Ja mnogo vremena provodim e, u automobilu. E, mnogo biciklista srećem na svom putu u Belgiji biciklisti mogu, smiju voziti po prometnicama u nekim drugim državama, ne. Dakle, ja se stalno postavljam pitanje što možemo učiniti u tom području kako bismo više zaštitili bicikliste. Dakle, u, o zaštiti mora se e, uzeti u obzir ne samo pješake, nego i bicikliste. Hvala vam. Prije što predam riječ komisiji, e, htjela bih ju posjetiti da mi ne smijemo i ne bismo trebali ostati neaktivni e, suočeni sa ovim vrlo tragičnim slučajevima. Svi bi, po meni, dionici, koji su uključeni trebali biti senzibilizirani na ovu temu, trebali bi dobiti podršku, trebali bi dobiti određeno kvira, ali bi ih trebalo isto tako i sankcionirati kada je to potrebno. Kada kažem da je ovo e, tragičan slučaj, to kažem zato što se tu radi o životima. Ja danas smatram da je od ključne važnosti posjetiti na to da bi sigurnost na cestama trebala biti jednaka za bilo kojeg građanina, bez obzira na to gdje se on nalazi u Europi. Konkretno, dakle, nakon ovih sljedećih pitanja koja su postavljena na ovu temu i hvala vam još jednom gospodine Koha na vašem izvješću, se postavlja sljedeće pitanje. Kako ćete vi to pitanje financiranja infrastrukture, dakle kvalitetne infrastrukture, u budućnosti e, oblikovati kako bi postigli, veću sigurnost na cestama i kao drugo tehnička, tehnički pregled vozila. Što se toga tiče, imamo li e, doista dobra sredstva za to, govorili smo o kolu, ali zatim isto tako radi se i o e, obuci i kako a vidjet ćemo što će se goditi kao posljedica na ovo izvješće. Hoćete li vi reagirati i um, konstantno komunicirati s nama kao Europska komisija? Mislim da bi to bilo doista dobro. Te zadnja stvar. Sutra, uh, bez obzira to je sutra pješaci ili biciklisti, trebamo i moći zajamčiti prava kako bismo ih zaštitili. Hoće li to biti tako? I dajem sada riječ gospodinu Brauru Tijesu iz komisije, evo tu ste. Imate veliku odgovornost i stoga mi želimo konkretne odgovore. Hoće li se komisija pozabaviti ovom temom i hoće li napraviti nešto kako ovdje ne bismo više samo govorili, nego kako bismo i konkretno djelovali? Uh, Hvala gospođo predsjedavateljice u, ime moje uprave i komisije. Zahvaljujemo izvjestitelju na izuzetnom, izuzetno obavljenom uh, poslu na ovom uh, izvješću. To je tematika kojom se bavi i komisija. E, izvjestitelj je stavio pravi naglasak na podjelu nadležnosti. Mi djelujemo na razini Europske unije, a e, opet se i tu dijelimo, dakle to je u oblasti različitih e, glavnih uprava. Osim toga, e, baš kao i izvjestitelje, e, vidimo da se tim pitanjem moramo baviti iz različitih e, uglova. Tu je i pitanje sigurnosti kojima se moraju pozabaviti države članice na nacionalnoj razini u smislu poboljšanja infrastruktura, ali isto tako i podizanja e, svijesti. Pitanje je isto tako pristupanju podataka i njihovoj e, zaštiti. Mi ćemo odlučiti unutar naše uprave kako ćemo kako ćemo dalje. U ovom smislu imamo neke nedoumice u vezi homologacije baš u okviru e, sigurnosti čitav niz e, govornika, zapravo većina, složila su se s pristupom gospodina Koha. Mi to uzimamo na znanje, doista nam je drago što manje više svi mislimo na isti način. Mi s naše strane želimo biti ambiciozni, želimo poduzeti neke vrlo inovativne mjere, okljevam reći tehnologije, e, možda bi bilo bolje reći značajke koje su već dokazale svoju učinkovitost i koje su e, već u fazi e, proizvodnje. Kada o svemu tome dobro razmislimo, moramo isto tako razmišljati o različitim e, kategorijama vozila i različitim sigurnosnim značajkama koje bi se odnosile na njih. Pa tako recimo tu ulaze pitanje e, mrtvog kuta e, kod kamiona. Postoje naime razlika između kamiona koji prometuju uglavnom po prometnicama izvan grada i onih koji se kreću po Um, po uh, gradovima. Netko je spomenio i direktivu o dimenzijama i uh, težini, o masi. Dakle, važno je da i u tom smislu svi radimo zajedno. Govorilo se o aktivnom smanjenju brzine možemo vam reći kako i mi o tome razmišljamo, o, aktivnoj komunikaciji e, s vozačem, dakle e, kako bismo na aktivan e, način mm, recimo povezivanjem sa papučicom gasa na neki način smanjili brzinu. tu je pitanje sigurnosti i vozača i suputnika, no na svaki, e, e, e, na svaki način moramo istaknuti kako se nezaštićeni sudionici u prometu uključeni u našu inicijativu. Sve se to razmatra u okviru opće sigurnosti, ali i u drugim, drugim regulatornim aktima to će biti zapravo cjelokupni paket. Veselimo se budućem zajedničkom radu s Europskim parlamentom. Hvala vam najljepše. Govorili ste o globalnom paketu. Imate li tu neki vremenski rok? Nisam vas, vas baš dobro shvatila. Thank you, that's a fair question. Hvala. Dobro pitanje trenutačno pripremamo procjenu učinka Dakle, sve mjere moraju biti troškovno učinkovite i tehnički izvedive kada završimo s tim e, procesom e, koji je trenutačno u tijeku. E, morat ćemo doista marljivo na njemu raditi kada e, to obavimo, dovršit ćemo prijedlog, nadamo se do proljeća sljedeće e, godine. U tom e, prijedlogu bit će spomenute sve mjere o kojima razmišljamo. Dakle, evo, svi kolege ste vidjeli da će ovo postati prioritet za komisiju na proljeće iduće godine i stoga se trebamo pominuti da se to usvoji prije kraja saziva parlamenta. Dajem sada ponovno riječ natrag našem izvjestitelju gospodinu Kohu. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Sada kasnimo još pola sata i zbog toga se neću osvrnuti na svakog pojedinog govornika i na svakog pojedinog e, argumenta. Ali hvala vam, gospođo predsjednice, što ste još jednom naglasili koliko je ovo izvješće važno za naše građane, naše građanke koji e, uvijek očekuju od Europske unije da napravi nešto opipljivo za njih, u njihovu korist. I mislim da smo ovdje na dobrom putu. Mislim da e, je dobro bilo rečeno e, što se tiče toga da ne želimo samo više zaštititi osobe koje se voze u automobilu nekog proizvođača, nego da želimo zaštititi sve sudionike u prometu, prije svega mlade osobe, starije osobe, bicikliste, pješake, osobe s invaliditetom, dakle sve njih želimo posebice staviti u srž ovog prijedloga i zaštititi. Uvijek se iznova postavlja to pitanje troška, to je nešto o čemu trebamo govoriti, ali mnogi ovi sustavi podrške u vožni se nadopunjuju, imaju, to je koriste jednake senzore, tako da kada je jedan sustav već ugrađen, onda ugradnja sljedećeg sustava ili onih idućih nakon njega, to više nije toliko skupo i e, tako će se u dužnosti moći sniziti, sniziti trošak ugradnje ovakvih sustava. Ja mislim da ako ovo propišemo da će onda se to brzo staviti na tržište i da će onda javnost dobro na to reagirati. Dakle, to je ta druga strana. Mi imamo s jedne strane propise, ali s druge strane ja želim da to i ljudi dobro prihvate, da kažu da je to dobro i da se to mogu priuštiti. Ovo je izvršena vlastnu inicijativu koju sam izradio i stoga je meni bilo najvažnije da vidimo što želimo. Sve detalje, sve rokove će ćemo onda prilikom revizije e, uredbe općoj sigurnosti dodatno promotriti, pa i recimo koje sustave za kontrolu e, kotača možemo imati ili prijedlog o boljem sustavu kočenja. Dakle, da nemamo sustav koji samo smanjuje na 20 km na sat, nego na nula, dakle da se snažno koči. E, mislim da ćemo onda, kada zakonom govorimo o tim pojedinačnim temama, to morate imati na umu. Što se tiče isključenja sustava podrške u vožnji, mislim da ćemo o tome morati još dosta raspraviti, zato što sam od mnogih udruga civilnog društva, od saveza vozača i od drugih dobio poruku da se takve sustave treba moći isključiti. Ja sam zapravo protiv toga, ali jednostavno moramo o tome poraspraviti i vidjeti što želimo donijeti kao političku odluku s tim u vezi. Alkohol, to je zadnja tema na koju bih se još osvrnuo. Ja dolazim iz e, bivše e, Istočne Njemačke republike. Mi smo imali nultu stopu promila kao propis, ali znam da mnogi ne mogu se s time baš složiti, a i mnogi znanstveni sam kažu da primjerice neki sok od jabuke može ostaviti traga po pitanju alkohola u krvi, dakle možda bismo mogli naći neku drugu formulaciju e, blisko nultom, nultom promilu i tako nešto, ali e, ja se slažem što se tiče onih početnika u vožnji, e, što se tiče tu promila krvi, ali što se tiče svega ostalog, tu bismo trebali o tome još zajedno poraspraviti. Hvala vam na pažnji. Hvala vam, gospodine Kohe. Rok za amandman je dakle, rekao 14. srpanj u 11 sati. A sada nastavljamo sa rezolucijom o multilateralnom sporazumu o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora. Naš izvest je gospodin Zile i e, dobrodošli. Izvolite, predam vam riječ. Hvala. Ovo je multilateralni sporazum e, koji pokriva nove članice, e, šest zemalja Zapadnog Balkana, Norvešku i Island. Sve su nabrojene. Nešto povijesnog pozadine. Ovaj sporazum potpisan je 2006. U to doba Europski parlament je odobrio potpisivanje tog sporazuma. E, tu je bilo e, izvješće gospođe Lichtenberger e, iz travnja 2007. sve članice su do 2014. ratificirale sporazum te je u studenom 2015. komisija predložila e, nacrt preporuka vijeća, a sve u e, svjetlu Lisabonskog sporazuma. Naime, Rumunska, Bugarska i Hrvatska su u međuvremenu postale e, punopravne članice, te se stoga sporazum morao promijeniti sve su članice e, spremne, e, spremne usuglasiti i usuglasiti svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom e, Europske unije. Sporazum se uglavnom primjenjuje od 2006. dana potpisivanja. Sve zemlje partnere su zapravo dovele e, svoje zakonodavstvo e, u sklad sa zakonodavstvom e, Unije. Treba sve zemlje moraju ispuniti uvjete kada je riječ o zajedničkim standardima sigurnosti. Također treba vidjeti kako je sve to primijenjeno i implementirano, u tom smislu komisija obilazi zemlje, e, zemlje partnere i e, provjerava provedbu svih e, standarda na teren, terenu. Ovdje dajemo pozitivno mišljenje za zaključivanje sporazuma, možemo samo dati pozitivan ili negativan odgovor. Mi predlažemo potvrdan odgovor Dakle, nije moguće davati, e, predlagati amandmane, osim amandmane koji, koji su u potpunoj suprotnosti sa predloženim, a rok je 19 sati danas. Hvala. Hvala vam, gospodin Delije sljedeći. Hvala vam, gospodine predsjedateljice. I ja pozdravljam činjenicu što smo došli do ove e, faze. Od izvjestitelja smo čuli da je to sve počelo vrlo davno, od 2006. ratifikacija je završena prije tri godine. E, imamo i novi sporazum i nove države članice, te stoga više nego vrijeme da se e, ovaj sporazum revidiram. Hvala. Hvala vam, gospodine Naduše, vi ste. E, hvala lijepa. Evo, ja ću ime Aldea podržati ovaj sporazum. U ovom sporazumu nema ništa sporno. Samo bih želio napomenuti da je taj sporazum potpisan 2006. godine i zapravo govori e, da integracija, odnosno uključenje ovih šest zemalja Zapadnog Balkana u prostor Europske unije na području prometa ide brže nego njihova politička integracija. U međuvremenu su te zemlje e, stekle, dobile znatno viši stupanj e, integracije, odnosno ugovora na putu prema Europskoj uniji, ali evo sa prometnom, odnosno bar sa zrakoplovnim prometom, to je započelo još 2006. godine. Dakle, to govori o tome da e, nakon ulaska e, Rumunjske i Bugarske u Europsku uniju, te su zemlje potpuno okružene e, zemljama članicama Europske unije, što onda naravno govori o potrebi integracije i uključenja tih zemalja ne samo u ostalim segmentima prometa, dakle da se slijedi ovaj zrakoplovna integracija i povezivanje, nego naravno i integracija tih zemalja u ostalim segmentima kao što je gospodarstvo, zaštita okoliša i tako dalje. Hvala lijepo. Hvala vam. Gospodine Taylor, izvolite. Ne, vi se ne želite javiti za riječ? Ne, u redu. Gospođa Arnotu, izvolite. Merci, Hvala vam lijepo, gospođo predsjedateljice. Ja se pitam kako naš odbor može dati preporuku vijeću, budući da izgleda da parlament nema niti jednu povjerljivu informaciju. I vidimo da imamo samo iz 2013. E, jedno izvješće o tome koje je naš vlastiti odbor naručio. A čini se da ovi sporazumi koji su e, sklopljeni u okviru e, Europske politike susjedstva nemaju neki veliki utjecaj kada se radi o povećanju prometa. Zapravo druge države koje nemaju slične sporazume sa Europskom unijom imaju jednak rast što se tiče značnog prometa s Europskom unijom. Osim toga, mehanizmi za taj prijelaz koji su trenutno uspostavljeni nisu dovoljni i zapravo e, nisu dovoljni za preuzimanje i provedbu pravne stečevine u tim državama. Osim toga, Europska komisija svoju argumentaciju temelji, i to je više puta rečeno, na jednoj studiji kojeg je probao Buz i e, drugi. I tu se kaže da je integracija sa Zapadnim Balkanom dobra, ali koliko ja znam, Europska komisija nije javno obznanila tu studiju i stoga bih vam, gospodin izvjestitelju, bila zahvalna na tome da mi objasnite te elemente, prije svega što se tiče pitanja sigurnosti zračnog prometa. U zaključku ja imam zadrške vezano uz to da Europska unija treba moći potpisivati e, sporazume o značnom prometu sa trećim državama. To je nešto što bi trebalo biti u nadležnosti država članica, da one odlučuju o tome na koji način će se oblikovati e, usluga pružena značnog prometa. To je protivno subsidijarnosti i često zapravo dođe do narušavanja kvalitete usluga i do smanjenja e, socijalnih normi u tom sektoru, a to je neprihvatljivo. Što se tiče sigurnosti, te države su članice Eurokontrola i Europske konvencije o zračnom prometu, ali ja se pitam zar to već nije dovoljno jamstvo da tamo postoje dobre norme po pitanju zračnog prometa. Isto tako, što se tiče pristupanja država Zapadnog Balkana Europskoj uniji, e, to je prije svega političko pitanje. Vi znate da to moj klub zastupnika odbija, budući da znamo koliko su katastrofalne posljedice bile e, nakon pristupanja nedavnih e, država. I stoga, gospodine izvjestitelju, vam mogu sada reći da ćemo mi glasati protiv toga. Hvala vam. Obraćam se Europskoj komisiji. Gospođo Alberton, tu ste. Dobar dan, dobrodošli na sastanak odbora. Nakon svih ovih govornikovih se javljeni možete li nam dati nekoliko detaljnih informacija? Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Dakle, Europska komisija pozdravlja podršku izvjestitelja koja će nam dopustiti, kao što je izvjestitelj rekao, da u potpunosti provedemo sporazum koji je potpisan 30 godina dakle već tada i to će nam dopustiti da imamo sve beneficije i da iskoristimo potpuno potencijal tog sporazuma u tim državama partnericama. Da odgovorim na nekoliko dosad postavljenih pitanja. Sporazum, kao što je već objašnjeno, znači da europska pravna stečevina, dakle europsko zakonodavstvo što se tiče sigurnosti i e, drugih stvari se mora u potpunosti e, prenačiti i provesti u svim državama koje sudjeluju u tom sporazumu. To znači da će taj sporazum dopustiti da se primjenjuju isti standardi u svim državama koje su uključene u taj sporazum. Naravno, to je i sam razlog zbog kojeg ovakav europski zajednički zračni prostor ima smisla. Države su doista napravile veliki napredak do sada i Europska komisija kao i stručnjaci iz EASE koje su bile tamo, koje su bile tamo za sigurnost svake godine procjenjuju taj napredak. E, dovršetak sklapanja sporazuma će nam dopustiti da pravno gledano potvrdimo taj napredak koji je e, načinjen i zatim će naravno države dobiti pristup jedinstvenom tržištu. Prijelazno razdoblje do sad nije Europska komisija mogla potvrditi kao odluku zato što sporazum još nije stupio na snagu. Dakle, to ćemo napraviti čim se sporazum sklopi kao što stoji i u samom sporazumu. Tamo su definirani svi zahtjevi i to e, za pojedine države. Zbog toga kao što smo već čuli, imamo tu činjenicu da države Zapadnog Balkana doista jesu članice e, IKAKA i e, Eurokontrola, ali to nije u suprotnosti s ovime, niti to znači da su to iste nadležnosti, zato što e, pravna stečevina Europske unije koja je uključena u sporazumu mora biti u potpunosti obuhvaćena. To je važno za tu državu i za taj prostor kada se radi o tome da se zajamči sigurnost. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Gospodine Zile, izvolite. Da, hvala svim kolegama. Samo ću malo komentirati što smo čuli, što možemo napraviti i što ne možemo napraviti. Pa, kao što sam rekao, mi možemo eh, ili odobriti ovo ili predložiti amandman da ne odobravamo to da se uspostavi Europski zajednički zračni prostor i to možemo napraviti do 19 eh, eh, sati večeras. Naravno, ako to ne podupremo, onda će to načiniti veliku štetu za već uspostavljeno tržište za 36 europskih država i više od 500 milijuna ljudi. Ali ono što u svakom slučaju ne možemo praviti je isključiti e, Bugarsku, Rumansku i Hrvatsku sa večerašnjim amandmanom iz ovog sporazuma. Niti ne možemo zaustaviti Lisabonski ugovor koji predviđa pravo da se uspostavi taj prostor da Europska komisija to može djelovati u ime Europske unije. Dakle, moramo odlučiti što možemo, a što ne možemo učiniti. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa, gospodine Zile. Podsjećam. Danas, dakle večeras, do 19 sati, rok za podnošenje amandmana, dakle imate još otprilike dva sata. Toliko o tome, sada ćemo nastaviti, preći ćemo na međunarodno upravljanje oceanima, plan za budućnost naših oceana u kontekstu ciljeva održivog razvoja do 2030. godine. To je jako lijepo izvješće. Posebice kada govorimo o ciljevima Kopa 21. jedan e, sam i ovdje, stoga će gospodin Wim van de Kamp preuzeti riječ u njeno ime. Gospodin Wim van de Kamp, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Kao prvo, bih htio reći da e, naša izvjestiteljica Klaudija Montero ne može danas biti prisutna. Ona je e, očekivala da će ova točka biti tek sutra na dnevnom redu, takav je bio prvotni nacrt dnevnog reda. Ona je pokušala, i to možete i provjeriti, obuhvatiti mnogo aspekata što se tiče e, politike upravljanja oceanima. Mislim da ovdje možemo reći da su oceani veliko dobro, ali da možemo mnogo toga još dodatno napraviti, prije svega što se tiče zaštite okoliša. Svi znamo da imamo velike brodove koje plove oceanima i da tu možemo dosta toga poboljšati. Gospođo predsjednice, isto tako trebamo jasno reći da oceani imaju veliki ekonomski potencijal kada se radi o prijevozu različitih vrsta robe, e, dakle, putem oceana. U tom smislu je važno i da države članice prije 31. ožujka 2021. godine izrade plan za e, pomorsko prostorno upravljanje, da to podnesu komisiji, to je važno jer se tu radi i o sigurnosnim aspektima. Primjerice, evo vidimo što se trenutno događa sa izbjeglicama na Sredozemnom moru. E, suradnja između EMSE, Frontexa i EFCA e je tu doista prioritet. I za Klaudiju. Isto tako ne smijemo zaboraviti da imamo i e, inovacije i digitalizaciju na ovom području i što se toga tiče možemo na oceanima napraviti još dosta toga. Kada govorimo o okolišu, tu bismo možda trebali se referirati na direktivu, na direktivu e, o lučkim e, postojenjima. Kada bismo to dobro regulirali, onda bismo mogli smanjiti u velikoj mjeri zagađivanje oceana. Klaudija žali zbog toga što pomorski turizam se ne navodi u prijedlogu Europske komisije, to navodi u točki broj 8 u e, svom dokumentu, da bi bilo dobro kada bi odbor za okoliš to imao na umu. Dakle, oceani predstavljaju veliku šansu, važna je sigurnost, ali isto tako i turizam. Evo to bi ukratko bio uvod u ime izvjestiteljice Klaudije Montero. Hvala vam lijepa gospodine Vimbane Kampe, hvala vam u ime izvjestiteljice. A sada ću dati riječ različitim izvjestiteljima u sjeni. Gospođa Alike Rodus je prva. Hvala vam, gospođo predsjedateljice, dragi kolege, drage kolegice. I za mene je međunarodna ocenska politika vrlo važna. Trebamo imati zajedničko korištenje koje će biti učinkovito, ali održivo. I zbog toga e, pozdravljam zajedničku komunikaciju Europske komisije i visoke predstavnice, te zahvaljujem izvjestiteljici na nacrtu izvješća. U izvješću imamo e, točke koje su vrlo važne, pogotovo što se tiče prometa. U to spada primjerice e, pomorsko poslovno upravljanje, inovativne tehnologije za plavi rast, te digitalizacija ili primjerice ideja da se surađuje na međunarodnoj razini kako bi se dekarbonizirao pomorski sektor. Još kao izvjestitelj u želim reći nekoliko dodatnih točaka koje su nama važne kao kao socijaldemokrate i tu ćemo podnijeti amandmane. Međunarodno gledano su nam potrebne bolje strategije, bolji instrumenti kako bi smanjili e, emisije stakleničkih plinova i druge štetne e, plinove u okviru pomorskog prometa. Taj sektor mora isto tako doprinijeti ostvarenju ciljeva iz Pariškog sporazuma. Treba zaštititi e, krhki okoliš zbog toga ne bismo trebali koristiti teške oblike goriva na području e, Arktika. Isto tako bismo trebali stvoriti dovoljne kapacitete kako bismo se mogli pridržavati drugih međunarodnih sporazuma i kako bi mogli vršiti kontrolu. To je važno posebice što se tiče državorazvoja razvoja i malih otoka. E, ekosustavi mora ugroženi su zbog e, otpada, zbog manjka u infrastrukturi luka a još jedna treća točka je to da treba poboljšati regulatorni okvir i da ga treba konkretizirati. Treba imati konkretne propise koje će se moći lako kontrolirati i lako e, se pridržavati njih. Trebamo poboljšati transparentnost i samo na taj način i naravno ako jasno znamo tko je odgovoran i ako u to se uključimo sve dionike, dakle samo na taj način možemo ostvariti napredak. Veselim se toga suradnji i hvala vam na pažnji. Merci beaucoup, monsieur Hvala vam, gospodin eh, Demesmaker, izvolite. Dank u, voorzitter. Puno hvala, gospođo predsjedavajuća. Također se želim zahvaliti odnosno zahvaliti izvjestitelju. Dragi kolege, nedavno smo imali Dan oceana, Međunarodni dan oceana i tu se radilo o tome da smo čuli da je sve više opasnosti kojima je izložen ocean Dakle, ne smijemo samo jedan dan misliti na oceane, nego moramo uzeti u obzir sve ono što je navedeno pod točkom 14. Dakle, oceani su vrlo važni za stabilni ekosustav, za život na ovom planetu, za nas ljude, jer e, oceani stabiliziraju klimu i na taj način se apsorbira jedna četvrtina CO2 i naravno da oceani stvaraju i kisik. Osim toga, oceani igraju vrlo važnu ulogu za naša gospodarstva. Oceani su izvor obnovljivih izvora energija, oni omogućuju međunarodnu trgovinu i turizam. Prije svega, turizam i obnovljivi izvori energije su ono što je vrlo važno i na to bismo se trebali koncentrirati u ovome mišljenju. Mislim da je ovo stajalište dobra stvar, ide u dobrom smjeru i moj klub ga podupire. Želimo stvoriti veću sigurnost e, u transportu putnika mi želimo imati strategiju kojom slijedimo različite ciljeve, dakle okoliš, ribarstvo, održivost, sve to treba uskladiti i to moramo učiniti uzimajući u obzir načelo subsidijarnosti. Treba nam dobra koordinacija između MCFC i Frotexa i moramo bolje koristiti postojeće strukture. Osim toga moramo misliti i na e, europski obalni turizam. 3,2 milijuna radnih mjesta, e, radnih mjesta je u obalnom turizmu i mi se moramo pobrinuti za to da ta mjesta budu sigurna, i to na način da primjerice se borimo protiv onečišćenja mora. Europski parlament je e, dobilo pregovarački mandat za e, pregovor o otpadu i do 2030. želimo smanjiti onečišćenje, a do 2025. smanjiti za 30%. Osim toga potrebne su nam i E, dobre e, metode mjerenja. Osim toga, države članice moraju poduzeti mjere kako bi spriječile da mikročestice e, se otpuštaju u takvim morskim okolišima. Želim se sada obratiti kolegama. Moramo početi djelovati jer oceani imaju vrlo važnu ulogu u tome kako bismo mi mogli preživjeti. Hvala vam, gospodine Mismakalo. Riječ ima gospođa Majsner, izvolite. Pa Puno hvala, gospođo predsjedavajuća. Kao prvo, možda to nije uobičajeno, želim zahvaliti predsjedavajućoj što se izborila za ovaj odbor, jer ovo izvješće je u stvari odbor, eh, je izvješće odbora TRAN 2007. je integrirana maritimna politika ovdje upravo usvojena eh, i uvijek je bio odbor TRAN bio zadužen za eh, maritimna pitanja za plavi rast i moram reći da samo zato što se predsjedavajuća toliko zalagala, mi sada imamo e, također nadležnost po ovom pitanju. Dakle, ovo je mišljenje, mislim da je prekratko mišljenje i e, tri pitanja su u nadležnosti samo odbora za promet, a neka dijelimo sa odborom za okoliš. I sada, iako izvjestiteljica nije ovdje, moram joj se zahvaliti. Vim, ti se rekao da je ona htjela doći, ali mislila da će ova točka tek sutra biti na redu. Znam da se Klaudija jako zalaže za upravljanje morima i doista ona je uspjela po pitanju osam točaka puno toga unijeti, puno tema, iako ovako mišljenje mora biti kratko. I zahvaljujući izvjestiteljici u Sjeni, već sam spomenula Ulrike i Demesmakera, e, zahvaljujući njima imamo jako dobro izvješće. Doista oceani su odgovorni, odnosno i takako igraju vrlo važnu ulogu za našu budućnost i stoga moramo imati na umu da sve sirovine koje dobivamo iz e, oceana, da e, njihova eksploatacija mora biti održiva, moramo vidjeti što možemo učiniti u području brodarstva kako bi ono postalo sigurnije i na sve to se izvjestitelj osvrnuo, zatim kako e, se možemo boriti protiv gusara, protiv onečišćenja mora, potrebno nam je viša istraživanja, spomenut je CEF, sve, ona, sve to je ona spomenula i Također je govorila i o e, upravljanju e, morskim prostorima. Mislim da je to vrlo važno, to je alat koji možemo koristiti kako bismo postigli veći učinak. I ako nećemo uspjeti provesti ono što je u provedbenoj fazi i ako nećemo uspjeti uključiti sve države članice, ako to ne uspijemo dići na međunarodnu razinu, onda to e, svakako e, neće biti dobro, ali ako uspijemo u tome, onda ćemo učiniti veliku uslugu održivom razvoju mora. Zatim spomenute su i emisije u lukama, zatim e, spomenuta su različiti uređaji za prihvat otpada u lukama, jer naravno tu se ne radi samo o emisijama CO2, već i dušikovih oksida i njih je vrlo teško hvatati. Dakle, E, tu je e, IMO, Međunarodna pomorska organizacija koja pokušava sniziti emisije. E, mislim da je potrebno i dovoljno opremiti luke kako bi oni imali svu potrebnu opremu kako bi išle u tom smjeru. Toliko o tome. Ja se vrlo veselim suradnji sa svima. Puno hvala. Merci beaucoup, madame Hvala vam lijepa, gospođo Messner. Gospodin Taylor, izvolite. Yes, thank you, Chair. Da, hvala vam, gospođo predsjedateljice. Htio bih penjeti i zahvala izvjestiteljici na na radnom nacrtu mišljenja koji je vrlo dobro došao, ali ipak nekoliko imamo tema gdje bismo malo promijenili završeni nacrt i mi ćemo podnijeti amandmane što se toga tiče. Primjerice, vrlo nam je važno da se uključi tu podrška za EMSU što se tiče njenih nadležnosti, što se tiče mjera za e, instalacije za naftu i plin e, na otvorenom moru. Isto tako želimo naglasiti da postoji potreba za snažnijom i učinkovitijom upotrebom direktive iz 2005. godine e, pod brojem 35 što se tiče zagađenja sa brodova. Mislim da je važno ne samo da obale i otoci, e, da uvažimo činjenicu da će oni najsnažnije patiti zbog klimatskih promjena, nego isto tako treba reći da masovni turizam još pogoršava klimatske promjene. I stoga bismo htjeli uključiti u to sve i to da e, naše politike trebaju biti e, dosljedne koje se tiču upravljanja oceanima i drago mi je što ćemo moći zajedno sređivati kao izvjestitelji u sjeni. Hvala vam lijepo gospodine Taylor, gospođa Ayala Sender. gracias, presidenta. Puno hvala, gospođo predsjedavajuća. El, por el informe. Hvala vam. Ja bih prvo htjela čestitati gospođe Monteiro na tome što ona uspjela toliko toga obuhvatiti sa samo osam točaka u dokumentu. Htjela sam samo komentirati da bi bilo dobro kada bismo u nekoj fazi identificirali e, probleme koje imamo, e, a koji su povezani sa e, velikim rastom lučkih objekata. Dali smo prednost onom načelu što veće to bolje, i to se onda održava na same aktivnosti luka, na sigurnost, na aktivnosti potrošača i na obalu. I možda bismo trebali sada malo e, smanjiti, ograničiti aktivnosti u lukama kako bi došlo do bolje redistribucije i kako bismo izbjegli da imamo ta golema lučka posvojenja. Isto je i što se tiče takozvanih e, supertankera znamo sada što oni rade i tu isto tako nismo sigurni je li veće doista bolje. Zatim imamo i posljedice mehanizacije, automatizacije i onaj ljudski čimbenik. I u e, točki broj 7 je to izvjestiteljica i spomenula, dakle tu digitalizaciju i mehanizaciju, ali mislim da bismo to trebali još i više, naglasiti. Kada je sve u 100% mjeri automatizirano, da neće biti tog faktora ljudske, pogreške, ali bit će tu možda drugih problema. I da se osvrnem isto tako i na pitanje Brexita. Sve smo više zabrinuti zbog toga što se događa sa lukom u Gibraltaru i s time da se tamo do stoga mijenja. Ako jedna kraljevina napusti Europsku uniju, to još nije sigurno, ali da je jako vjerojatno, onda trebamo vidjeti točno što se tamo zbiva i kako izgleda taj koridor koji, je sada sve uži uži. Naravno, na ovo se utječe i turizam, ne samo priobalni turizam, već i e, veliki kruzeri. To je važno i kada govorimo o zagađenju mora. Dakle, nije samo priobalni turizam taj koji na to utječe i poljoprivreda zapravo na to utječe. Ona je čak i e, važnija kada govorimo o eutrofikaciji naših mora. I mislim da ćemo u nekom trenutku trebati razgovarati o novim e, rudarskim aktivnostima koje se sve više odvijaju na otvornom moru. I za kraj, gospođo predsjedateljice, ja sam zatražila prije nekog vremena da se napravi izvješće o potencijalu za mlade ljude što se tiče radnih mjesta i zapošljavanja. To se spominjali u jednoj točki i mislim da bi bilo dobro kada bismo možda imali studiju o tome jednog dana u ovom odboru. To bi bilo vrlo dobro. Hvala, okrećem se sada prema Europskoj komisiji, da ću riječ gospodinu Papa Konstantinu. Molim vas samo dvije minute. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Ja sam direktor u glavnoj upravi Mare za upravljanje oceanima. Dame i gospodo, želim kao prvo zahvaliti gospođi izvjestiteljici Klaudiji Monteiro i gospodinu Vimane Kampu što su nam predstavili nacrt mišljenja i želim zahvaliti članovima odbora na njihovim konstruktivnim doprinosima. Vrlo nam je drago vidjeti da u nacrtu mišljenja pozdravljamo zajedničku komunikaciju o međunarodnom upravljanju oceanima. Mi mislimo da je to izvrsno izvješće i svakako nam je drago što smo čuli danas popodne da ovaj odbor jako zanimaju te pojedinačne teme i to je za nas vrlo ohrabrujuće. Po prvi put je komisija zajedno sa visokom predstavnicom iznijela političku komunikaciju o tome i to je važan korak unaprijed kada govorimo o oceanima. Trenutni međunarodni kontekst nam pruža dobru priliku kao Europska unija da pokažemo da smo predvodnici i da osnažimo međunarodnu upravljanje oceanima. Trebate, znači znati sljedeće, a to je da kada govorimo o međunarodnom upravljanju oceanima, Europska unija predvodi. I mi smo glavni pokretač što se tiče svih eh, zajedničkih međunarodnih aktivnosti. To je nešto što mi kao Europska unija iniciramo i to će eh, i dalje najvjerojatnije biti tako kada vidimo eh, kakvu ulogu sada preuzimaju neki od naših tradicionalnih partnera koji se malo više povlači iz toga. Zajednička komunikacija je sastavni dio europskog odgovora na Eh, agendu jednih naroda za 2030 godine za održiv razvoj, prije svega što se tiče cilja održivog razvoja broj 13. Imali smo nedavnu konferenciju o ciljima održivog razvoja u New Yorku u lipnju i tu je sudjelovala Europska unija u tome. Naš je cilj da zadržimo sada taj važan elan i da se tu i dalje aktiviramo. Ove godine, 5. i 6. listopada na Malti će Europska unija ugostiti veliku konferenciju o oceanima to će biti svakako važan miljokaz kada se o tome da ova politika dobije više pažnje javnosti. Evo da kažem nešto što se tiče slučajeve nadležnosti ili zajedničke nadležnosti između eh, odbora TRAN i drugih odbora. Oceanska partnerstva, to je nešto što navodimo u komunikaciji, predlažemo da imamo partnerstva sa različitim drugim ključnim e, oceanskim državama. E, na oceanima ne možemo djelovati izolirano, moramo to činiti sa drugim velikim dionicama i to e, gospođa Montero također u svom nacrtu mišljenja navodi i mi joj na tome zahvaljujemo. Isto tako snažno podržavamo podršku izvjestitelja što se tiče toga da trebamo promicati prostorno upravljanje na oceanima i pomorsku sigurnost. Što se tiče E, planiranja mi tu mislimo ići još i korak unaprijed ono što smo trenutno napraviti, naime u e, europskom gospodarskom prostoru želimo sada ono što već imamo peljeti na međunarodnu razinu. U zaključku vijeća o globalnom pomorskom, o globalnoj pomorskoj skunisi koja je usvojena prošli mjesec se to također naglašava. ćemo o tome da se razmjenjuju bolje nadzorne informacije na oceanima, da, da, zamolila sam vas da budete kratki. Evo, evo samo kratko, sada ću zaključiti. Dakle, čuo sam nekoliko komentara o turizmu i o trgovini, to su važni elementi koji stoje u našem programu za plavi rast. Mi u ovoj komunikaciji iznosimo uvjete na koji način možemo potaknuti plavu ekonomiju. Evo to bi ukratko bila moje primjedbe, gospođo predsjedateljice. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, s ovom komunikacijom smo rekli da imamo ambiciju da e, odignemo ključnu ulogu što se tiče dobog upravljanja oceanima. Već smo dobili podršku vijeća, e, naime ono je usvojilo zaključke o ovome u travnju, te je odaslovalo pozitivan signal. E, čuo sam danas popodne da i vi nas podržavate i nadam se da možemo računati na Europski parlament kao, važnog partnera u ovom zajedničkom i važnom poduhvatu i na, zahvaljujem vam na toj podršci, gospođo predsjedateljice. Hvala vam lijepa na vašem javljenju. Sada prelazimo na... Zapravo prvo ću vas podsjetiti da prije 14. srpnja u 10 sati trebate podnijeti amandmane, dakle 14. srpanj, 10 sati. E, gospodine Vimbalne, Kampe, želite ponovno preuzeti riječ? Da, mislio sam da je izvjestitelj ili njegov e, zamjenik da će na kraju još reći da će sa velikim zanimanjem čuti da su sa velikim zanimanjem čuli komentare i da su sa zanimanjem E, čuli sve amandmane i da će se još pozabaviti njima i mislio sam da ću moći e, prenijeti komplimente komisije kolegici Montero. Puno hvala, ja imam pravo na zadnju riječ ovdje. Da li imate pravo, gospodine Van de Kampe, i vi ste to pravo iskoristili. Nastavimo da sada. Što se tiče prilagodbe pravnih akata, prema članku 290. i članku 291. Uh, ugovora o funkcioniranju Europske unije. To je dakle mišljenje za odbor Juri i gospodin Majer ima riječ, on naš izvjestitelj. Izvolite. Puno hvala gospođo predsjedavajuća. Kao što se već može razaznati iz naslova, radi se o pravno-tehničkom pitanju kojim se bavimo i iz tog razloga to sada nije prilika za nekakve političke igrice koje neki od nas vrlo rado vode. Mislim da naš odbor može pozdraviti predlog Europske komisije, jer to je vrlo značajan korak ka prilagodbi pravnih akata kada se radi o delegiranim i provedbenim aktima kao što je to i u Lisabonskom ugovoru propisano. Sada ću reći nešto kratko o provedbenim pravnim aktima. U tom slučaju, u njihovom slučaju Europska komisija može prenositi ovlasti prema članku 291. E, ugovora o funkcioniranje Europske unije ako su e, dani uvjeti, ako je to potrebno. Dakle, ako provedbeni pravni akti, oni e, služe isključivo tome da ovi drugi akti budu učinkoviti, a ne odnose se na sam sadržaj. Zatim imamo delegirane pravne akte, njihova osnova je u članku 290. i on izmjenjuje a odnosno ne nadopunjuje e, znatne propise, dakle e, ne možemo govoriti o zakonodavnim aktivnostima. Naš prijedlog ide u smjeru da se odredbe o postupku, o regulatornom e, postupku u 186, ukupno 168 zakonodavnih akata sažmu, a tu se kod nas radi o 34 e, prijedloga vezano uz e, mobilnost e, i tu želimo neke usklađivanja i u nekim drugim područjima kao što su primjer promet i tu, iako je to tehničko područje, političke odluke mogu imati vrlo znatne posljedice. Stoga mislim da bi parlament to trebao iskoristiti i neke ovlasti prenijeti komisiji kako bi onda e, cijeli ovaj e, proces omogućili. Dakle, radi se o tri stvari koje ovdje predlažemo, a to su iduće. Kao prvo, trajanje prijenosa ovlasti na pet godina i automatsko produljenje, e, dakle, da se po isteku tih pet godina nakon devet mjeseci treba prenijeti na komisiju, zatim Radi se o nadopuni e, uredbe 725-2004 i zatim usvajanje delegiranih pravnih akata o izmeni se ukupno četiri direktive. Zatim imam još jedan komentar. Dobio sam e, komentar e, tajništva i pravne službe i to sam također uključio kako bi se postigla bolja harmonizacija, bolje, bolje usklađivanje uvodnih izjava i kako bi se time poboljšalo razumijevanje. E, ja ću e, još e, uložiti deset amandmana vezano uz uvodne izjave kako bi onda bili dovoljno informirani kada vidite nove amandmane. I dakle tu bih zamolio odbor za promet da iduće amandmane također preuzme. Puno hvala. Merci, monsieur le rapporteur. Hvala vam, gospodine izvjestitelju. Riječ ima sada gospodin Koh, izvolite. Hvala. Izvjestitelj je to već rekao, dakle radi se o vrlo tehničkom izvješću koji se koncentrira na prilagodbu sustava na delegirane i provedbene pravne akte kao i drugi odbori i odbor za promet će izraditi mišljenje, mišljenje odboru za pravna pitanja, a gospodinu Majeru želim zahvaliti na izvješću, ono je dobro i mislim da i drugi odbori mogu podupriti to izvješće. Primjerice mislim da je prijenos ovlasti e, za usvajanje delegiranih pravnih akata komisiji na neodređeno vrijeme dosta problematično. Stoga pozdravljam e, zajednički pristup odbora da se taj prijenos ovlasti ograniči na pet godina i da se također poveže uz obvezu e, izrade izvješća o prenosu ovlasti. Osim toga, mislim da je jako dobro da se ovdje dosljedno radilo sa drugim odborima, radi se o vrlo tehničkom pitanju i zato ću i ja e, i zato ni ja neću uložiti amandmane. Puno hvala. Hvala. Riječ sada ima gospodin Raduš, izvolite. Hvala lijepa e, i ja zahvaljujem izvjestitelju na, na izvješću i na prijedlogu amandmana, e, ali da će slijediti onu liniju koju je Europski parlament već zauzeo po ovom pitanju 2013. godine, kao i naravno sadržaj e, dogovora između institucija Europske unije. Što se tiče vremena važenja, dakle mi se slažemo s time da to bude pet godina uz automatsko produženje nakon izvješća komisije, jednako tako da e, provedbeni akti e, imaju, budu tretirani dakle na način delegiranih akata što znači uključenje Europskog parlamenta u proces e, njihovog donošenja. A jednako tako se slažemo s time da u pogledu međunarodnih instrumenata neki amandmani mogu biti isključeni iz ove direktive, ali to se isto treba činiti delegiranim aktima. S tim što u odnosu na ono što je izvjestitelj predložio, a to je da razlozi za to isključenje budu sigurnost pomorskog prometa, mi smatramo da bi tu trebalo dodati i druge e, moguće razloge za isključenje tih amandmana koji bi mogli pogoršati stanje pomorskog prometa i na područje onečišćenja koje može nastupiti u pomorskom prometu jednako tako na uvjete rada e, na brodovima u pomorskom prometu. Dakle, mi ćemo u tom smislu predložiti e, dopunu, odnosno naše amandmane, ali smatramo da je prijedlog e, takav da se na tom tragu može postići odluka Europskog parlamenta. Hvala. Dajem riječ komisiji. Gospodin Martinez Goda, imate dvije minute. Maksimum. Najviše dvije minute. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, uh my name is Hvala vam. E, ja ću vam se obraćati u ime mog kolege Alejandra Martineza. Želim zahvaliti kao prvo izvjestitelju što nam je predstavio ovo mišljenje. Imamo kratke komentare, no tehničke su prirode. Takav je i e, izvještaj što smo već čuli od drugih e, zastupnika. Kao prvo, e, tu su tri elementa na koje bismo svratili vašu pozornost. Prvi element povezan je s ograničenjem, ograničenjem e, roka na pet e, godina. E, po našem mišljenju sve to mora biti horizontalno povezano i s drugim odborima. Smatramo da ne treba delegiranje ograničavati na pet godina. Naime, svako produljenje delegiranja znači e, povećanje administrativnog e, opterećenja a parlament ima pravo e, opoziva što je isto tako povezano, povezano sa rokom jer opoziv parlamenta pak nije određen vremenski. Drugu točku na koju bi vam svratio pozornost odnosi se na amandmane 4, 9, 10 i 37. Komisija smatra da u ovim amandmanima na površinu izlazi krivo tumačenje, odnosno shvaćanje komisiji na prijedloga. Ovi amandmani odnose se na odredbe E, koje e, na odredbe koje se odnose na regulatorni postupak i, i zbog toga nisu obuhvaćeni e, ovim postupkom. Oni se pojavljuju samo u svrhu pojašnjenja konteksta, dakle kada se određene odredbe dopunjuju, komisija e, prebacuje cijeli taj članak u prijedlog, a neke od tih dijelova tog članka se odnose na regulatorni postupak. Sve se to radi kako bi e, prijedlog bio potpuno jasan. Što se tiče amandmana 3 i 20, izvjestitelj predlaže izmjenu prirode e, e, zakonodavnog akta. Mi smatramo da je odabir zakonodavnog akta e, bio već obavljen na pravnoj osnovi, stoga želimo zadržati postojeći tekst, a sve kako bismo imali usklađeni prijedlog i usklađene postupke. u svjetlu e, ugovora trebali bismo e, ostaviti istu prirodu e, akta o kojem raspravljamo. Hvala vam. Hvala vam. Gospodine Majer, izvolite, imate opet riječ kao izvjestitelj. Ja, danke schön für die Hvala vam svima na komentarima i na vaš input. Naravno da ćemo sve to razmotriti i ovo što je rekao predstavnik Europske komisije, e, mislim da ćemo se još neko vrijeme usuklačivati, ali već se sada veselim amandmanima. Merci beaucoup, Hvala vam lijepo, podsjećam da je rok za podnošenje amandmana 19. srpanj u 14 sati. Dakle, 19. srpnja u 14 sati. Sada ćemo nastaviti sa dijelom sastanka koji je zatvoren za javnost i stoga ću zamoliti da se zaustavi prijenos putem interneta, da e, dijelovi javnosti, članovi komisije i drugi napuste dvoranu, te ćemo onda imati dio sastanka o povratnim informacijama o telozima. Naravno, svi članovi odbora imaju pravo ostati na tom dijelu sastanka.